Uh, uh, Dragi prijatelji, dame i gospodo, evo možemo ponovno početi sa drugim dijelom. Dakle, izvješće kolege Joao Ferreire, Europski fond za regionalni razvoj i kohezijski fond imamo nacrte mišljenja svakog od odbora nakon e, stanke. Prvo glasujemo dva amandmana, 235 i šest. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo to. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Dragi prijatelji, što se tu sad događa? Nije fer, nije fer, zato što je bilo posve jasno da je to odbačeno. No, dobro, hajde još jednom. Dva amandmana, 235 i 236. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Potpuno drugčije. Potpuno suprotan rezultat. Šta to radite? Dragi prijatelji, 284 drugi dio. 284 drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Jer ne možemo se sa Klausom dogovoriti. Zatvaram glasovanje. U pravu ste. <laughs> Odbijeno je. Čestitam. Amandman 2843. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ista većina. Odbija se. 239 za. Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Dakle, to se odbacuje. 242 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. I taj se odbacuje. 246 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 249 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 287, treći dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Dakle, 287 dio 3. Treći dio amandmana 287. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbio se. 287. Četvrti dio za. Protiv suzdržani odbija se. 2-5-2 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo apsolutno. Dakle, 2-5-2 zatvoren glasovanje, odbija se. 2-8-7 dio sedmit, tko je za, protiv, Suzdržani odbija se. četiri za. Protiv. Suzdržani odbija se. sedam za. Protiv. Provjerit ćemo. Zatvaramo glasovanje odbija se. 2-6-0 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2-6-3 za, protiv, suzdržani i taj se usvaja. 2-5-0 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2-5-1 za, protiv protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. jedan Zatvoram glasovanje. Odbija se 287, dio peti za, protiv, Provjerit ćemo. I zatvoram glasovanje. Odbija se. 287, šesti dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 288, drugi dio za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 266 za. Protiv? Provjerit ćemo. 266. Zatvoram glasovanje. Ovog puta se usvaja. 288, treći dio za protiv, suzdržani, odbija se. 289, prvi dio za, protiv, suzdržani, ovog puta se usvoja. 267 za, protiv, suzdržani, odbija se. 289, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 290 za, protiv, suzdržani, odbija se. 269 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 269. I zatvaram glasovanje. Odbija se. 272 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo ipak. Nije baš posve jasno. I zatvaram glasovanje. Odbija se. 275 za, protiv, suzdržani, odbija se. 278 za, protiv, suzdržani, odbija se. 291, drugi dio za, protiv, suzdržani, također se odbija. 279 za, protiv, suzdržani, odbija se. 291, treći dio za, protiv, provjerit ćemo. 291, kompromis 3. Oprostite, ne, treći dio. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 1 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 1 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 69 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 70 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 71 za, protiv. 71 provjeravamo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 73 za, protiv suzdržani odbija se. 74. prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. 74. drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani odbija se. 75 za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo. Sedamdeset pet. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 76 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo i njega. 76. Provjeravamo. 76. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 77 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 5D za. Protiv suzdržani, odbija se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Provjeravamo 80. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 81 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 82 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 83 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 9 za. Protiv suzdržani, odbija se. 85 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 84, četiri zatvaramo glasovanje. Odbija se. 86 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87 za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 89. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 90 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 91 D za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 93 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 94 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo 94. Odbija se. 95 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 90 i 96 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 97 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 98 za. Protiv Provjerit ćemo 98. Zatvaram glasovanje. Odbija se 99 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se 13 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se 14 za. Protiv suzdržani, odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 102. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, želite da se provjeri? 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo u redu. 104. I zatvaram glasovanje. Odbija se. 105 za, protiv,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 Sudržani odbija se. 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. 108 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 58, sjećate se, prije nekoliko sati, za, protiv, provjerit ćemo posebni amandman. Ajde da taj specijalni amandman sad provjerimo i zatvaram glasovanje. Odbija se i sada konačno glasovanje o svim ovim amandmanima koji su usvojeni. Poimenično glasujemo. Otvaram glasovanje. imamo jedan glas EPP-a previše. Odbija se. Dobili smo rezultat. Sad idemo na sljedeći e,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 suzdržani, odbija se. se 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. Konačno glasovanje o nacrtu izvješća sa ovim amandmanima, poimenično glasovanje. U redu zatvaram glasovanje. Hvala, velika podrška, čestitamo izvjestitelju, dragi prijatelji. Čestitamo izvjestitelju, u redu, ali imamo opet poimenično glasovanje. Dragi prijatelji, nije kraj glasovanja. Gospodin Federley, ovo je sada još važnije zato što sada glasujemo o tome da se pokrenu međuinstitucionalni pregovori, znači to nije dosije koji se odnosi na proračun. Dakle, međuinstitucionalni pregovori. Zatvaram glasovanje. Čestitam, gospodine Federle. U redu. Sada tek možete biti zadovoljni. U redu. Nastojat ćemo da trijalog traje kraće od sat vremena. A sada imamo uredbu o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja. za platforme, dakle. Dakle, usluge internetskog posjedovanja. Gospođa Ana Zaborska je naša izvjestiteljica. Paul Rubik nije s nama, pa ćemo morati ići ovako. Kompromis 1. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3. Za, protiv,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 Zatvaram glasovanje. Odbija se 348 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo i to. Da malo uživamo u tom glasovanju još neko vrijeme. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvoje se kompromis, odnosno 3, 5, 3 za, protiv, suzdržani, odbija se, 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se, usvaja se, 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 50 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo, 50. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. 53 za, protiv, suzdržani, ista većina odbije. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1 55 i 56. Glasamo zajedno. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62 za, protiv, provjerimo. U redu. Još uvijek je otvoreno glasovanje. 54 kolege glasuju, ne 67 kao obično. Dakle, nemamo preveliki broj. Dakle, 54 nas odbija se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. 61, 3, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada dolazimo do konačnog e, glasovanja e, poimenično. Znači to je zadnje glasovanje, posljednje glasovanje za danas. Otvaram i zatvaram glasovanje. Čestitamo e, izvjestiteljici i Svima vam želim puno uspjeha i sada nastavljamo sa nastavkom. Dakle, sada nastavljamo sa našim sastankom odbora ITRE. Svi možete ostati ovdje ako želite. Gotovi smo. Prego. Madame Nibler je E, eh, gospođa Nibler je tu. Dragi kolege, možemo li se vratiti na posao? Mada malo su nam se prorijedili redovi. E, predlažem da počnemo. E, imamo izvješće gospođe Nibler o Agenciji za sigurnost. Evo, drage kolegice i kolege, da vas sad uputim u najnovije događanja. Do sada smo tri trijaloga proveli o kibersigurnosti i mislim da smo sasvim dobro uznapredovali. Sljedećeg tjedna će se održati četvrti trijalog, međutim on će trajati samo sat vremena, tako da je prilično otvoreno da li ćemo uspjeti to privesti kraju, vjerojatno nećemo, no mi imamo zato i našu profilaksu, da tako kažemo, naime termin u prosincu kad se nadamo da ćemo to završiti. Dakle, koje su bile zadaće? Mi znamo da se ojača ENISA i njezine ovlasti, to je naša agencija na području kibersigurnosti. Upravo smo tu napravili puno napredaka, posebno u odnosu na proširenje nadležnosti ENISE. Zatim smo regulirali pitanje suradnje s nacionalnim agencijama. Zatim drugo pitanje je pitanje certifikacije bilo i da kažem tu smo usred in medija sred u tome jer još uvijek imamo nekakvih razlika između pozicija parlamenta i zemalja članica. U prvom redu su pitanje suradnje i naravno podjele nadležnosti, to je jasno. I pokušat ćemo onda je tu na tom području drugog tjedna kod certifikacije napred veliki proboj napredak drugog tjedna, ali to će zaopet ovisiti dobrim dijelom o zemljama članicama i njihovoj fleksibilnosti i spremnosti na kompromise i da nam se malo približe. Uglavnom, mislim da smo sve u svemu na dobrom putu s tim dosjeom i mislim da ćemo moći još ove godine pod austrijskim predsjedanjem završiti i zaključiti taj dosje. Naime, što je bio i cilj ukupnog delegacije pučana za pregovaračke, pregovaračke izaslanstva. E sad, Kažem već, mi očekujemo da će se nama malo izaći u susret u tim pregovorima. Jer mi apsolutno želimo da ENISA bude jedna autonomna, evropska, jaka, dakle osnažena agencija, ne da bude jedan visuljak koji prati ili servisira zemlje članice i samo da se zahvalim svim izvjestiteljima u sjeni. Kolega Telička nije ovdje, ali da vam kažem da smo tu svi kao pregovaračko izaslanstvo, bez obzira iz kojeg kluba zastupnika došli, bili složno nastupili, da smo bili vrlo, vrlo jaki i unisono smo branili poziciju parlamenta i zato mislim da smo ove napretke i postigli. A za sva pitanja sam vam ja stojim na raspolaganju, inače hvala. Grazie alla Hvala lijepo. A sada naše izvjestitelje u sjeni mogu pitati imate li vi što reći? Izvolite. Evo, da, mislim da se, slažem se sa izvjestiteljicom. Mislim da je loptica sada na drugoj strani Naime, ping-pong je u njihovim rukama jer mi smo svoje odradili i sad preostaje vidjeti u kojoj mjeri je vijeće spremno istražiti i koliko je zapravo nam ostavlja još manevarskog prostora, a koliko će nam se uspjeti, koliko će nam se približiti sa svojim stajalištima vidjet ćemo. Inače su u cijelosti slažem se i svjestiteljica. Dobro, ako bi se više nitko ne javlja za riječ, onda možemo zaključiti i ovu točku. Mi se nadamo i želimo vam naravno da dođete do pozitivnog završetka ovih pregovora. Sad je došla kolegica Ashley Fox pa bi joj dala riječ e, za sljedeću točku. U pitanju je transparentnost. Naime, mi govorimo o europskoj industrijskoj politici na području umjetne inteligencije i robotike, te naravno pitanjima transparentnosti vezani za te. Ali izvolite kolega Fox, vi imate riječ. Hvala lijepo. Umjetna inteligencija i robotika je stvarno kritična tema za i će još kritičnijom i važnijom za sve naše zemlje u budućnosti. I mislim da je zato potrebno da Europski parlament da jedno razumno stajalište i jedno, ako hoćete, daleko sežno stajalište i to da ga na vrijeme izda. Ovaj prijedlog za ovaj dosje je još u ožujku stigao, dakle tajništvo ga je dalo, a parlament je nakon toga šest mjeseci proveo raspravljajući i natežući se oko toga koji će odbor koji dio posla preuzeti. I tek su zapravo to doznačili ili da kažemo dodijelili jednom odboru konkretnom u listopadu. A to znači da je jako, jako da bude taj glavni, da vodi glavnu riječ i bude nadležan. Mislim da je to ostalo jako malo vremena zbog toga za ovih svih ukupnih sedam odbora koji će na tome raditi. I mislim da imamo isto tako Pogledajte šta se dogodilo u francuskom parlamentu, u njemačkom parlamentu i u britanskom parlamentu. Tamo su izradili poprilična izvješća, vrlo temeljita o ovoj tematici. U britanskom parlamentu je to bilo 135 stranica, a kod nas imamo samo pet i pol stranica mjesta dotle možemo samo to napisati jer toliko su nam ograničili broj slova. E sad kako će onda parlament proizvesti jedan kvalitetan i koherentan dokument na pet i pol kartica, pogotovo što tu imamo različita područja, imamo različite druge odbore koji će dati svoja mišljenja. Kako da iz toga onda izvučemo mišljenje na pet i pol kartica? Ja sam nikako, po mom mišljenju. Ja sad danas, e, tijekom dana imam sastanak još sa gospodinom Buzekom, pa se nadam da ćemo malo moći proširiti i naš rok za podnošenje izvješća koje bi trebalo biti 6. E, prosinca, a onda da se raspravlja o tome odma 7 siječnja, prvi dan nakon što smo došli sa božešno-novogodišnjih blagdana. Mislim da to nije način da bilo koji parlament radi ako želi ozbiljno raditi. Pitam se, dakle želim da nam pomakne i rok i veličinu da nam ne ograniče na pet i pol kartica. Ali stvarno kako može jedan ozbiljan parlament ovako raditi ako se prvo šest mjeseci nateže i svađa oko toga koji će odbor na kraju biti nadležan i kako će se podijeliti posao, a onda daje tako kratke rokove da se sam posao napravi. I mislim da takav jedan parlament ni ne zaslužuje da ih se uopće sluša. Ali sad bilo kako bilo, oni od nas koji rade na tom izvješću učinit će i da će sve od sebe, napravit ćemo najbolje što znamo, da proizvedemo nešto što je e, koliko, mislim, nešto što je logično, razumno i svrsishodno. I da, tamo neki sadržaj. Naravno, za sad vam ne mogu puno toga reći jer imala sam premalo vremena. Moram prvo razgovarati sa izvjestiteljima u sjeni da dođemo do nekakvih kompromisa i da onda doista proizvedemo jedno zajedničko stajalište koje bi bilo pametno. Mislim u svakom slučaju da Europska unija treba zauzeti pragmatičan pristup prema umjetnoj inteligenciji. Moramo E, shvatiti da je većinu znanstvenog istraživanja provode privatne korporacije jer smatraju da će im se kapital vratiti u više u desetorostručno i tako dalje s velikim profitom, velikom dobiti iz rezultata koje će istraživanje donijeti. Prema tome i oni razvijaju i ostalom i tehnologiju diljem zemalja što je potpuno normalno i oni su ti koji tu vode glavnu riječ. Ne smijemo biti naivni neće postojati nikakva posebna politika Europske unije glede umjetne inteligencije. Jer se nijedna zemlja neće odreći da nastavi razvijati e, svoju tehnologiju na području umjetne inteligencije pa da drugi tu napreduje. Isto tako ne smijemo zaboraviti da AI nema granice, umjetna inteligencija ide preko svega. Prema tome, E, osim toga, nemamo još nikakvih propisanih pravila, niti možemo regulirati ono kako će ta nova inteligencija raditi, nova tehnologija. Prema tome, vjerojatno bi trebali u onim državama u kojima se očekuju bitne investicije na tom području pripremiti novi regulatorni okvir. A zato nam trebaju, naravno, standardi. Međutim, kako ćemo donijeti te standarde bez pravog znanstvenog istraživanja, a to znanstveno istraživanje se odrađuje negdje drugdje. Stoga trebamo biti pragmatični, kao što smo rekli, moramo pokazati da umjetna inteligencija radi na dobrobit čovečanstva i mislim da to može biti, mogu rezultati biti i plodovi toga ogromni i strašno pozitivni. Ja mislim da možemo već sada anticipirati šta će ostali kolege iz ostalih odbora reći. Recimo, oni iz socijalnog odbora i Emploja će reći da je to strašno jer će sto tisuće milijuni ljudi izgubiti svoj posao ali to isto se moglo, isto govorilo i za parnu tehnologiju i parobrode prije 200 godina ili mašto, jer svaka tehnologija kad dođe nova era e, ostavlja dio ljudi bez posla, to je jasno. Međutim, mi ne smijemo se tim povinovati za time, jer mi moramo ići u korak s budućnosti kako bi Europa ostala mjesto koje je privlačno za investicije i koje će ostati konkurentno na globalnoj sceni. Zbog toga moramo, kao što sam rekao na početku, vraćam se na to zauzeti jedan pragmatičan stav. Hvala lijepo na ovom kratkom e, izvješću o tome što se događa s vašim izvješćem i ovim dosijom. Mislim da svi brinemo vaše, dijelimo vašu zabrnutost zbog kratkih, prekratkih rokova. Prema tome, mislim da trebate s gospodinom Buzekom razgovarati. Gospodin Zaukas, u ime Pučana. Izvolite. Prvo, ja bih podržao ono što je izvjestitelj rekao s obzirom na ovaj e, zapravo kratke rokove i plan rada koji je stvarno ubrzan. A inače i ono ostalo što je rekao, to isto sve možemo podržati. Ali, moramo kad dakle imamo na umu to da imamo tako jako kratki rok, onda znamo da se moramo i koncentrirati na one najbitnije, nekoliko najbitnijih poruka koje to izvješće treba poslati, odasla u ime parlamenta. Dakle, ne ići previše u detalje, nego se zapravo pozabaviti onim ključnim, najbitnim porukama. I nećemo ići u one previše tehničke detalje, kao što rekao. Mislim, trebamo tu djelovati na javno mnjenje, pa da zapravo ovdje spomenem, samo ja ću surađivati na tome i da ću ako treba amantmane kasnije da bi se to, to tako provelo. Kao prvo postoji ogromno e, nerazumijevanje i nesporazum u javnosti i u medijima u vezi s tim što se događa, šta oni podrazumijevaju, šta oni shvaćaju da je umjetna inteligencija i šta je to, kako se o tom pisalo do sada. I dakle, ta nesporazum je takav. Dakle, ljudi E, samo misle na science fiction filmove i te romane i t... Međutim, e, ovo o čemu mi govorimo je jedan vrlo i vrlo snažan instrument koji je zapravo umjetna inteligencija u uskom smislu i već je prije nekoliko godina to pok, mi to koristimo. Primjerice, kod onih e, različitih sustava za prepoznavanje crta lica ili načina hoda i tako dalje, to su već mnogi algoritmi koji dolaze iz područja umjetne inteligencije koja se razvija i koju mi koristimo na veliko. I vidite, tih algoritmi koji su krenuli dopirati iz tog područja su se počeli već i horizontalno širiti u mnogim, mnogim aplikacijama. Prema tome, mi znamo da se kad kad e, postoji, dakle čuje ono već gotovo uvriježeno mišljenje kako je Europa izgubila utrgu jer je tehnologija i razvoj su prešli u SAD, a onda je i Kina odlučila nevjerojatno puno novaca investirati u takvo istraživanje. Pa onda postoji to gotovo uvriježeno mišljenje da je Europa već digla ruke i izgubila tu trku i taj rad. Međutim, to je točno, to je krivo, to nije točno mi svakako moramo, moramo tražiti prioritete u onom što radimo. Mi ne možemo naravno se u apsolutnim brojkama mjeriti sa onim koliko izdvajaju Amerikanci njihova privreda ili Kinezi, ali možemo u kvaliteti onog što istražimo. A zatim, ovo usko istraživanje u užem smislu umjetnoj inteligenciji, to je zapravo vezano upravo za upravljanje i kako ćemo postupati sa podacima. Europa zna jako dobro koliko su to teške, a važne pri tom stvari i tu moramo napredovati. S druge strane, to opet ovisi, naravno i svako takvo istraživanje i razvoj ovisi o tome koliko ćemo imati pristupa i lokalnih podataka. Jer ono što što će instrument taj, bilo koji, dakle primijenjeni oblik te u užem smislu primijenjene umjetne inteligencije izpljuvat van kao i dat nam kao rezultat, ovisit će naravno o kvaliteti onog što ubacimo unutra u njega kao podatke, a ti podaci moraju biti i lokalnog karaktera. To vam je zakonodavni pristup, jer šta god želite implementirati u Europi, i šta god zapravo provrtite kroz taj algoritam mora se bazirati na našim domaćim, nacionalnim, lokalnim podacima jer se to na nas odnosi i za nama služi. I na kraju ovaj, pitanje naravno i etičkog pristupa kad kad se tu etička pitanja prilično iskvare pod dojmom različitih science fictiona Dakle, vi se morate i morate u širu javnosti pomoći da se oslobodi ovih krivih predožbi šta je umjetna inteligencija iz tih filmova i knjiga. Jer to je jedan vrlo snažan instrument koji nema veze sad sa našim mozgom nego je jedan vrlo moćan instrument koji se koristi već sada, a i bit će na našim stolovima, u našim kladnjacima, svuda oko nas. A sad šta je sa radnim mjestima? Koliko koliko će se izgubiti radnih mjesta. To uopće nije pravo pitanje. Jer to će ovisiti o tome kako ćemo mi donositi odluke, odnosno kako ćemo mi tretirati odluke koje algoritmi donesu. Nikada nijedan stroj kojeg je čovjek izumio ne može zamijeniti čovjeka i maknuti ga s posla možemo samo reći da čovjek onda može u toj situaciji će moći napraviti više posla ili obavljati različite poslove i puno više toga odraditi zahvaljujući pomoći kroz ovakve primijenjene programe s područja umjetne inteligencije. I mislim da još uvijek imamo dovoljno vremena da objasnimo javnosti koje su njihove krive predođbe i da razbijemo te krive predođbe, krive E, te nesporazume i da im objasnimo da to nije opasnost nego šansa. Hvala lijepo, kolega. A sada za socijaldemokrate Efa Kajli. Hvala lijepo. Htjela sam zahvaliti Ashley Foxu na ovom uvodnom izlaganju. Kao što je rekao, to je jako dobar početak. A kao što je sam rekao, ovi kratki rokovi su stvarno jedna teška stvar. Međutim, ja sam i jako podržavam Evropsku uniju, ali i Veliku Britaniju naravno. I nadam se da ćemo na tom području moći dalje vrlo usko surađivati. A drugo, kad pogledate zemlje članice pojedinačno, pa i Veliku Britaniju, mi nismo pojedinačno na onim, ne spadamo onih prvih deset rangiranih na svijetu i nismo tu uopće konkurentni, niti blizu Kine ili SAD-a. Stoga mislim da samo zajednički imamo neku šansu, moramo skupa nastupati i moramo isto tako isto kao recimo kod blockchainova, kod kriptovaluta i tako dalje, kod ostalih e, velikih područja osiguranja i svega ostalog što se događa, tu moramo tako zajednički nastupati, zajednički raditi i kod umjetne inteligencije, jer inače nemamo nikakve šanse. Zatim, mi moramo i dalje zajedno nastavljati i zadržavati našu kvalitetu, naše standarde i zaštite privatnosti osobnih podataka i e, naše standarde savjesnosti poduzeća i korporacija koje to razvijaju na tome rade i ostati tu zajedno. Zatim, ono što je u Kini recimo normalno, nije tako normalno u Europi. A od recimo da se u Kini možete vidjeti različite postupke prema građanima, automatizirane koje ne možete vidjeti u Europi i nikad nećete. Tako da moramo paziti da se umjetna inteligencija i kod, kad se već dizajnira u samom početku poštuje naše etičke kriterije i norm, visoke normative i kao i ljudska prava naravno. I tako da tu mora biti ta ljudska odgovornost uvijek prisutna. To baš i Kini nije tako nužno. To naravno slažem se nije riječ sad o nekakvoj e, ljudskoj inteligenciji koja će se reproducirati. Uglavnom je u pitanju samo savršen softver, visoko sofisticiran softver koji služi programi nama. A to jasno, tu treba te predrasude razbiti. E, naravno, mi računamo s time da će razvojem umjetne inteligencije dobar dio poslova nestati radnih mjesta. Međutim, druga će se razviti, druga se moraju i moraju razviti Doći će nova zanimanja kao influenceri, youtuberi i tako dalje, sve ono što nismo prije imali niti je bilo zamislivo. Dakle, mi se moramo onda fokusirati paralelno i na obrazovanje, reformu tog obrazovanja, kako ćemo e, pojačati emocionalnu inteligenciju, kreativno razmišljanje i na taj način osmisliti i stvoriti nova zanimanja i otvoriti nova radna mjesta. Zatim moramo specificirati ko će tu snositi odgovornost. Jer mi ne možemo dozvoliti da se tu sve događa automatizirano od ljudi do osiguravajućih recimo kompanija, mi moramo isto pomoći da se i političke odluke bolje demokratske i transparentnije donose uz naravno vrlo visoke etičke kriterije. Zatim, mislim da moramo za male poduzeća i srednja njima omogućiti uvijek pristup podacima, zatim lokalni podaci, velike baze podataka, sve ono što im treba i ne ograničavati im nigdje pristup podacima, tako da ne bi oni koji su, koji drže te podatke, koji servisiraju te baze podataka, da oni ne bi njih eventualno im onemogućavali pristup ili ih na taj način i financijski ocjenjivali. Recimo, mi ovdje govorimo po tim velikim bazama podataka, primjerice i o e, situaciji sa popisom, ne znam, bolesti, knjigama koje govore o tom stanju javnom zdravlju i ostalom. Zatim, pitanje recimo to kod vozila i to isto tako će se odraziti na registraciju vozila i sve ono što se događa sa autonomnom vožnjom i u budućnosti reformi velikoj tranziciji uopće transportnog sektora. Zatim, e, mi moramo biti u stanju da budemo globalno konkurentni, kao što smo rekli, a da ujedno osiguramo svoje građane, da njihovi podaci i njihova prava budu zajamčena i sigurna. To je naša zadaća nas kao političara. Evo, nadam se da ćemo uspjeti ovdje proizvesti izvješće koje će biti egzemplarno za čitav svijet i da će se, ako ćemo tako pravo, ne samo mi u Europskoj uniji, nego i da će se to i u svijetu toga pridržavati, gledati to kao jedan uzor. Hvala Efa, sada kolegica Nahtegal. Evo, i ja sam htjela zahvaliti izvjestitelju na svemu što smo već do sada odradili. Mislim da je bio kratak i jasan i da je to bilo sve jako dobro što je rekao što podržavamo. Naravno, ponešto se može i dodati, ali trebamo biti pažljivi da ne dodajemo previše toga. Kako ne bismo to prenakitili, prenatovarili nepotrebnim. Nije to božično drvce a zatim znamo da čekamo i akcijski plan komisije koji treba biti 5. prosinca biti objašnjen, objavljen i nadam se da će u tom akcijskom planu isto još ponešto elaborirati od onog što oni kane učiniti. A zatim znamo da se moramo s obzirom na kraćinu roka jako skoncentrirati na naporan rad i da se usmjerimo stvarno na umjetnu inteligenciju i onda to uklopimo uopće ovaj program za digitalnu Europu koji omogućava svima u Europi e, ravnopravan pristup. Na kraju, ne mislim da bi se trebali koncentrirati samo na posebna poli, područja politike, mislim da to treba biti dio e, šire industrijske tranzicije, da tako kažemo, dakle da horizontalna umjetna inteligencija treba preizaći u sva područja. Evo, nastavit ćemo rad na tom dosjeu i vidjet ćemo Nadam se napretku. Hvala sada gospodin Sili Kiotis. Hvala lijepo. I ja sam htio zahvaliti Ashley Foxu na svemu što je odradio za ovo izvješće i slažem se s njim. Slažem se, barem što se tiče naših rokova, da su pregusti, prekratki i da u tako kratkom vremenu, tako malom formatu ne možemo razmišljati o jednom jako ozbiljnom poslu. Vidite, posebno su ti rokovi prekratki za jednu tako važnu i tako sjetljivu temu kao što je robotika umjetna inteligencija. Naravno, ta tehnologija obećava puno, puno koristi dugoročno gledano i srednjoročno čak. Međutim, za moj klub zastupnika je potpuno jasno kako bi došli do ovih pozitivnih stvari, do tih koristi, moramo koristiti tu tehnologiju s puno odgovornosti kako bi zajamčili da zaista ta tehnologija služi na dobrobit društvu. A da bi u tome uspjeli moramo zajamčiti naravno i bolju kvalitetu života ljudima. Kako ćemo u tome uspjeti? Naravno, iskoristavajući ove šanse koje su nam se sad, koje su nam sad iskrsnule, ukazale se. I koristeći umjetnu inteligenciju trebamo stvoriti bolje, kvalitetnija radna mjesta za naše ljude. Još jedna stvar koja je važna je zagarantirati da se robotika i umjetna robotika i umjetna inteligencija biti podrška na tržištu rada, podrška radnicima a da bi u tome uspjeli onda moramo naše radnike i naš e, kompletan potencijal ljudstva i ljudskih zaposlenika adekvatno educirati da se mogu služiti i koristiti umjetnu inteligenciju i robotiku kako bi recimo prekrili različite jazove i rupe koje vidimo danas u industriji i s kojima se naša industrija u Europi suočava, a pogotovo na jugu Europe, jer Evropske unije sada prolazi kroz fazu reindustrializacije. Prema tome tu nam fali jedno dubinsko restrukturiranje i modernizacija, a to bi upravo mogli kroz ovakve inovativne tehnologije postići, recimo preko robotike, da nju uvedemo u našu industriju i da ponovno imamo industriju. Druga stvar koju moramo paziti je kako ćemo u svemu tome podržati i poticati mala i srednja poduzeća. Zato što danas sa ovim tehnologijama stoje, koje stoje na raspolaganju nije više veličina ta koja će utjecati na uspjeh nekog poduzeća nego upravo kvaliteta onog što radi. Zatim još jedna važna točka, to su energetika, transport i zdravlje, zdravstvo. To su sve sektori koje je izvjestitelj spomenuo i tu možemo jako u velikoj količini koristiti umjetnu inteligenciju e, na tim područjima. Međutim, što treba pritom, na što treba paziti? Treba paziti da ljudi ostanu ti koji kontroliraju, upravljaju svime i u cijelosti poštivati visoke etičke kriterije. A, nešto što nedostaje u nacrtu izvješća je možda baš to, jer odbor bi trebao raspravljati o tome kako će se recimo ovi podaci iz znanstvenog istraživanja koristiti u sveevropskoj strategiji za digitalno doba i u tom kako ćemo koristiti umjetnu inteligenciju tada. Hvala lijepo. Mislim da se više nitko ne javlja za riječ. Onda će sada kolegica Pilar de Castillo uzeti riječ. Hvala lijepo i hvala u Foxu na ovom izvješću. Rekla bih da u odnosu na ono o čemu smo danas prije podne raspravljali, mislim da je ovo puno, puno važnije. Danas prije podne smo e, govorili o programima, recimo, obzor e, Europe i tako dalje i o konkretnim programima za sljedeće programsko razdoblje i to smo u jednom rekordno kratkom vremenu sve skupa uspjeli odraditi, provući izglasati. To su stotine milijardi eura u pitanju. Varlo važne stvari, ne kažem kolegice i kolege su puno na tom radili i dobro radili. Međutim, mi sad sve ono što smo o tom čemu što smo izglasali moramo opremiti adekvatnim financijskim omotnicama iz našeg proračuna. A s druge strane, umjetna inteligencija kojoj smo tako malo vremena posvetili i tako kratke rokove dali, to ovaj umjetnu inteligenciju treba novo pozicionirati, jer to je puno važnije nego što se do sad činilo. Vidite, sad ljudi misle, pate od te krive predržbe, da je to nešto sasvim novo, čega nikad nije bilo, ili nešto potpuno novo. Ali to nije točno. To je sve, naravno, jedna faza u digitalnoj tehnologiji, u njenom razvoju. podaci se sad prerađuju u čipove, što se od uvijek radilo, ali sad imamo sve više i više podataka. Ljudi proizvode sve više podataka, poduzeća, institucije, svi generiraju puno više podataka. Trebaju nam dakle puno veći kapaciteti da bi te podatke obrađivali i mogli koristiti. I na tom temelju toga opet se stvaraju nove aplikacije i onda naravno izniču i otvaraju se mogućnosti novih primjena, dakle na novim područjima. Međutim, što je tu bitno naglasiti? Taj razvoj ide sve brže a mi se nalazimo pred potpuno novim svijetom koji će se odraziti na naš sveukupan život i na gospodarstvo i na sve ostale aspekte našeg života i to ide nevjerojatno brzo. Pa onda moramo sad prioritete izvući. Moramo se dakle prvo skoncentrirati na one aspekte koji su nam dohvatni i koji su se sada prvi pogođeni, da tako kažemo. Jer vidite, post, da, ima jako puno naravno i aspekata umjetne inteligencije koje još uopće nisu poznati, niti smo ih mogli prije ni sam zamisliti ni sagledati. Sad se počinju nazirati neke stvari. Evo recimo ja vidim stvari o kojima možemo odmah raspravljati i za koje već postoje čak i neka rješenja, recimo problem podataka. Onda iz tog problema tu se odmah nameće pitanje konektivnosti, povezanosti. Naravno, to je pitanje povezanosti fiksnih mreža, mobilnih mreža, pitanje vrlo širokih pojasa, širokopojasnih, brzih razmjena podataka. Trebaju nam, danas smo u vezi s tim i donje izglasali još onaj važan program Digitalne Europe, gdje želimo za Europu kupiti dva super kompjutera kakvih uopće nema u Europi. Znači, naš morat će otići u Aziju, u Kinu, u Singapur ili u SAD gdje postoje već te nove generacije i takvi uređaji koji tamo već postoje kod nas ne. A ovdje u okviru digitalne Europe u pitanju su 2,5 milijarde eura koji su namijenjeni tim različitim pilot projektima kako bi se više bavili naše znanstveni razvoj sa umjetnom inteligencijom. Evo, za u svibnju 2019. bi trebali imati reviziju čak i one direktive o jamstvu za proizvode. A mislimo da se ista ta direktiva i takvo jamstvo za proizvode mora moći primijeniti, mora se tako revidirati tekst postojeće direktive da se to može u perspektivi primijeniti i na kompletni digitalne proizvode među kojima su bilo koji proizvodi vezani za umjetnu inteligenciju ili za bilo šta sa recimo velikim bazama podataka. A zatim treba to povezati sa e, ostalim područjima kao kako će se odraziti i na društvo, na gospodarstvo u širem smislu, i pritom jasno treba uzeti u obzir visoke etičke normative i kriterije kad se bude govorila o umjetnoj inteligenciji. Predsjedavajuća. Molim vas, budite kratki. Ovo je nešto što je jako važno, ali puno toga moramo proći e, danas. E, Julie Griffin. Hvala, Ashley. E, moram reći da se slažem sa svime što je rekla Eva Kali. E, Ashley, bilo mi je drago što ste naglasili važnost da nema granica. Znam da svi u Europskom parlamentu će i nadalje težiti tome da nikad se ne uspostavi tvrda granica između Irske i Sjeverne Irske. 30 tisuća ljudi prelaze tu granicu svakodnevno kako bi otišli na posao, na studij, kako bi došli do zdravstvenih e, ustanova ili kako bi posjetili obitelj ali vratimo se na umjetnu e, inteligenciju. Naravno živimo u globaliziranom svijetu, ali naša je zadaća postići e, kvalitetnu globalizaciju. E, prva korist za Europu je važna u tom smislu, dakle štiti radnike, ali isto tako educira djecu da mogu raditi buduće profesije koje će zahtijevati visoku razinu vještina. Hvala. Samo ću dati riječ sebi na trenutak. Htjela sam samo se nadovezuti na jednu stvar. E, netko je rekao da je prekasno, da je možda Europa naprosto propustila priliku i da se ne možemo, a neki kažu e, da se možemo još uvijek uključiti, možda ako se ujedinjenimo možemo e, raditi na digitalizaciji industrije, prijevoza i tako dalje. Mislim da smo mi, svi mi u zadnjoj kategoriji svjesni smo rivala, snažnih rivala, to su Kina i SAD, ali isto tako i Kanada. Oni su doista lideri. Tako da je ovo jako važno i nadam se da ćemo imati više vremena ući u, više u dubinu međuna, na, sastan, na međunarodnom sastanku analitičkih institucija održana su dva sastanka koja su mm, se odnosila na Europu i rečeno je da smo opsjednuti pravilima i uredbama i da ćemo samim time spriječiti rast koji se događa u drugim dijelovima svijeta, recimo u Singapuru, tamo se događa razvoj bez barijera, bez pravila, samo vam je potreban ugovor s nekom osobom ili kompanijom. Običan ugovor može omogućiti takvu e, uporabu, a postoje neki drugi stručnjaci, e, poduzetnici i filozofi koji se bave tom e, temom. Neki predsjednici Oxforda su rekli ne tome. Netko mora utvrditi pravila, zadaće, odgovornost, privatnost i tako dalje. Trebamo razmisliti o odnosu između čovjeka i tehnologije Netko je rekao da ljudi koji su definirali pravila mogu pobijediti u toj igri. Čini mi se da Europa definira ne previše, već ona nužna pravila. I ako nastavi tako može, ako ne pobijediti u toj igri, može barem sudjelovati. Mislim da je ta tema e, prisutna u jako puno resora. Govorili ste o digitalnoj Europi, ali isto tako potrebno nam je nešto što e, definira, karakterizira europski pristup kad govorimo i o e, ovome. I to je ta na vrijednost Europe. Kolega Dunamatri, a nakon toga komisija. Hvala. E, cijenim ovu raspravu i malo mi je teško razumjeti strukturu rada jer e, nemamo puno vremena, a treba spomenuti sve što se događa e, budući da se ovo tiče svih sektora. Ali nadam se da ovakav stav neće prevladati nakon što e, odbor za zapošljavanje da svoje komentare. Ja dolazim iz tog e, sektora. Recimo u e, Finskoj se koristi umjetna e, inteligencija kako bi se stvorila karijera za ljude, kako se vidi kako su educirani, kako dobiti posao i zapravo umjetna inteligencija je ugrađena u sustav politike ili strategije zapošljavanja poduzeća. Tako da doista se to može naći svud, svugdje. Možemo napraviti popis primjera koji potvrđuju da je ovo dobro ili loše, ali moramo reći da postoje određena načela ljudskog života i e, društva i to ne znači da želimo ograničiti inovacije u Europi, one su nam potrebne zadnje izvješće komisije pokazuje da rast u Europi ide presporo u odnosi su na naše konkurente e, u ostatku svijeta. Hvala. Hvala. Sada predajem riječ predstavniku komisije iz DigiConnecta. Hvala. Hvala što ste nam dali riječ. Nemamo puno vremena, ali ne počinjemo od nule, jer od komunikacije komisije o umjetnoj inteligenciji puno toga je već napravljeno u, o, i to upravo u ovom smjeru. Htjela bih pogotovo naglasiti rad e, radne skupine na visokoj razini umjetnoj inteligenciji. Oni su jako puno toga već napravili i pripremili su smjernice koje će biti e, podnesene u prosincu, a nakon toga će biti stavljanje na europsku platformu za umjetnu inteligenciju i svi će ih moći vidjeti. Ako mi dopustite, ja ću proći sve komentare koje smo čuli kako bih istaknuli glavne stvari. Kad je riječ o točki C, govorite o pravilima i procesima. To su dvije različite stvari. Pravila se odnose više na uredbu. I kao što sam već rekla, moramo biti vrlo oprezni kada kažemo da se pravila trebaju mijenjati. Prvo trebamo ocijeniti stanje da bismo vidjeli trebali ih uopće promijeniti i možda formulacija možda će ih trebati E, izmijeniti, might have to be modified, znači ta formulacija bi možda e, mogla biti prikladnija kako bismo spriječili prepreke inovacijama. 2D. E, ovdje formulacija možda dovodi u zabludu. Ispada da je svaki sustav umjetne inteligencije pristrani. Možda trebamo malo paziti i to se ne odnosi na sve sustave koje se temelje na na umjetnoj inteligenciji, neki se temelje na velikim podacima, znači formulacije, cija poput e, neki sustavi koji se temelje na e, umjetnoj inteligenciji ne mogu uvijek e, biti sasvim točni i mogu se koristiti za stvaranje algoritama. Drugim riječima, da se ne stvara automatska sumnja na takve sustave. Sljedeća točka ovdje treba stavljati komplement umjesto kompliment. Govori se o zamjeni ljudi robotima u određenim aplikatovima i koriste se riječi dirty i dangerous. Znači, i možda treba razmotriti mogućnost da se time popravlja kvaliteta obavljenog posla. Isto tako, e, kad govorimo o razini 5 autonomne vožnje, ako e, uklonite volan, uklonit ćete automatski i vozača. Možda trebamo i tu e, paziti na formulaciju. Kad je riječ o umjetnoj inteligenciji u društvu koje je stari, to su točke 3, 4 i 5, to je ključni trenutak jer ne možemo reći da postoji konsenzus da se koristi e, umjetna inteligencija za e, brigu e, za, starije osobe u domovima jer studija iz 2017. godine e, pokazuje da 51% stanovništva e, se doživljava nelagodnim e, situaciju da im pomaže robot, a samo 26% stanovništva se osjeća ugodno s tom idejom. Stoga trebamo možda pa, paziti na cilj koji je tu zacrtan. Činjenica je da je kultura u Japanu vrlo druga, potpuno drugačija. Nisam e, sigurna da bismo u Europi e, trebali težiti e, tome da četiri petine stanovništva bi se odlučili za skrb od strane robota. Znam da medicinske sestre e, trebaju doista očajnički robote da im pomognu s logistikom, ali e, tu je i briga za ljude, ljudski kontakt i tako dalje. Kad je riječ o investicijama, pozdravljamo taj odjeljak jer je to potpuno u velikoj mjeri u skladu sa e, povećanim investicijama mi smo povećali investicije za 70% i također ohrabrujemo države članice i kompanije da učine isto možda bi tu trebalo naglasiti je sljedeće. Osim istraživanja trebamo isto tako pomoći i distribuciji. Kad je riječ o točki 7 koja se odnosi na obrazovanje, rekla bih da je to nešto što treba shvatiti u širem smje, smislu. Kao što sam i ranije rekla, doista je jako važno da informiramo stanovništvo, trebamo im e, objasniti koji sustavi im mogu pružiti što, znači dati im e, konkretne primjere, e, pokazati da neki sustavi koji se temelje na umjetnoj inteligenciji su već doprinijeli poboljšanju kvalitete e, života. Kad je riječ o industrijskoj politici, vi ste popisali niz tema, ali tu je puno još toga, primjerice u prehrambenoj industriji, okolišu i tako dalje. Dakle, dio koji se odnosi e, na skrb za starije osobe, tu je još puno stvari koje se može dodati. Etički aspekt, to je naravno e, kritički. Ispričavam se, molim vas malo skratite jer u protivnom neću imati e, vremena za ostalo. malo kasnimo. Ispričavam se. Brzo ću prijeći na jedan od ključnih aspekata, to je etički aspekt. Tu smo htjeli spomenuti da ono što predlažete je ono što radi e, stručna skupina na visokoj razini s komisijom. Dakle, tu treba biti puno sinergije i treba vidjeti e, kako se nadovezati na njih. Imamo puno interakcija sa e, parlamentom, dakle ta skupina ima puno interakcije s parlamentom i u svakom slučaju potrebno je izgraditi e, sinergiju i ne treba ponavljati ono što je ta skupina već napravila. I na kraju Nadam se da ću imati priliku ostale komentare poslati napismeno, ali zadnja stvar koju sam htjela istaknuti je e, imenovanje e, radne skupine, to je točka 34. To je ono što sada radimo sa e, stručnom skupinom na visokoj razini, sa državama članicama i u okviru koordiniranog akcijskog plana. Tu suradnju trebamo proširiti na parlamente Evo i tu ću stati. Hvala i hvala vam na svim sugestijama. Sada predajem riječ gospodinu Foksu da odgovori. Spomenuta je vaša raspoloživost i možda bi se moglo održati saslušanje ili sastanak s tom e, radnom skupinom, stručnom skupinom na visokoj razini. Ovo uključuje visoko rangirane osobe. Bilo bi nam zanimljivo razmijeniti mišljenje s njima. Mm, možda bi oni bili raspoloživi doći u parlament. Izvolite, gospodine Fox. Hvala predsjedavajuće. Obično bih prošao kroz komentare svih, ali znam da nemamo vremena. Vaš prijedlog da bi se odbor sastao sa e, stručnom skupinom visokoj razini je jako dobar i uvjeren sam da se to dogodilo i u Francuskoj nacionalnoj skupštini, Britanskom parlamentu i Njemačkom e, parlamentu, ali glasovanje je 7.1. Tako da imamo stvarno smiješno malo vremena. Šest mjeseci se bavimo e, oko, dakle, oko procedure. Mislim da je ovo pouka za budućnost. Ako želimo ozbiljno raditi, onda treba se omogućiti i e, dovoljno vremena da održimo saslušanje sa stručnjacima. Mi ćemo surađivati sa drugim odborima i s izvjestiteljima u sjeni i do prvog ćemo nastojati dobiti tekst e, o kojem ćemo moći glasovati. Hvala. Dobro, završit ćemo onda s ovom vrlo zanimljivom raspravom. Puno vam hvala gospodine Fox. Doista ste bili sažeti i zapravo ste odgodili iznošenje ostalih komentara. E, komentara. E, e, rok za podnošenje amandmana je 6. prosinca u podne. Čuli smo da se tražilo od od, tražila se odgoda, ali ako je dobijemo, obavijestit ću vas o tome. Teresa. Samo sam htjela da to čujete. Znači, rok za amandmane je 6.12. za sada, a glasovanje će biti 7. siječnja, ako se ne varam. Mislim da ste htjeli tražiti od gospodina Buzika da odobri odgodu, ili tome tako? Želite da se odgode rokovi? Želim da se promijeni datum glasovanja sa 7. na 14. E, siječnja. To je ono što želim. Dobro, imamo dakle 12. to je rok za amandmane, a datum glasovanja ćete čuti nakon razgovora izvjestitelja i predsjednika. Hvala. Sada prelazimo na sljedeću točku. A on, ta sljedeća točka se odnosi na označavanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre. Gospodin Castillo, čini mi se, će govoriti u ime gospodina Bonija. Hvala. Gospodin Boni nije mogao danas doći, pa me tražio da kažem nešto u njegovo ime ću kratka. Rekao je da bih htio zahvaliti svim kolegama koje su dale značajan doprinos ovom izvješću. Cilj izvješća je da europska mobilnost bude pristupačnija, europska industrija konkurentnija, radna mjesta sigurnija, a Europska unija da postane čišća te bolje pripremljena za borbu protiv klimatskih promjena. Dobili smo potporu država članica i dionika. Podupirem prijedlo, predložena rješenja koja omogućuju širenje informacija o, o označavanju guma. Pozdravljam namjeru kolega da se daju, da se na etikete na gume e, stave podaci o prijeđenoj kilometraži, odnosno o mogućoj prijeđenoj kilometraži. Mislim da će e, to doprinijeti, vjerodostojnosti. E, mora se nastaviti s istraživanjem u tom području, treba puno raditi kako bi se povećala razina svijesti i stoga uvođenje novih etiketa za gume treba napraviti u okviru predloženog programa. I na kraju predlažem da se taj program e, zadrži i da se još e, dodaju podaci o prijanjanju uz podlogu i uz e, buku sa zajedničkim stajalištem ćemo osigurati najbolju tehnologiju na tržištu te osnažiti napore da se smanje emisije stakleničkih plinova i da se smanji zagađenje onečišćenost zraka. Hvala. <clears throat> Merci madame la présidente et merci euh, Hvala. Hvala i izvjestitelju. Naravno, postoje određene točke oko kojih se možemo složiti, ali nadam se da ćemo moći e, kratko provesti raspravu. prošli tjedan smo imali prvi sastanak izvjestitelja u Sjeni, zato što smo e, trebali bolje shvatiti tekst i e, amandmane koji se predlažu. Međutim, moram reći da se slažem s onim što sam malo prije čuo. Napravit ću paralelu sa E, energetskom prijelazu za automobile. Ne znam zašto e, i gume ne bi doprinijele dekarbonizaciji e, tog sektora i naši amandmani idu u tom smjeru. Čuli smo sve o samom otporu. Sasvim je jasno da će biti potrebno uvesti inovacije u ovaj sektor i to s ciljem da se smanje, smanje zapravo trenje, odnosno ono što E, smanjuje potrošnju goriva. Naravno, kilometraža je također jako važna za odabir potrošača i mislim da bi potrošači trebali e, moći e, imati sve nužne i transparentne informacije kako bi donijeli svoju odluku. Kad je riječ o zdravlju i recikliranju, abrazija guma dovodi do toga da e, značajne količine mikroplastike e, završavaju na cesti i samim time je potreb, su potrebne inovacije kako bi se smanjilo onečišćenje i utjecaj na zdravlje. Naravno, potrebne su i nove informacije o mogućnosti recikliranja guma, a isto tako tu je i e, obvez za e, transparentnosti e, u cijelom sektoru, a bitna je održivost. Ne smijemo po znamo što je bilo s palminim uljem, pa i ovdje kad govorimo o kaučuku, odnosno o gumama, ne smijemo ponavljati istu grešku i slažem se e, s onim što smo čuli u poruci, iz poruke, u poruci izvjestitelja. E, kad je riječ o ovim dodanim elementima koje bi se stavile na etiketu, prijanjanje uz podlogu, ponašanje na zalađenoj cesti i tako dalje, mi to podržavamo. Kad je riječ o klasama, kategorijama, E, guma koje želi promijeniti e, izvjestitelj. Tu imam neke, neka pitanja. Čekat ću e, idući tjedan da vidim možemo li se dogovoriti jer moram priznati da ne razumijem baš dobro što želi predložiti. Hvala. Hvala. Gospodine mahta Prvo, htio bih reći da e, je nekoliko vas prepoznalo potrebu da se e, na etikete stave podaci koje se odnose na led i na e, snijeg. To su važni aspekti pri odluci o kupnji guma. Mnogi amandmani idu u pravom smjeru. Uvjeren sam da ćemo doći do dogovora vezano E, uz dodavanje indikatora koji se odnose upravo na ljestvicu koja se odnosi na e, karakteristike guma e, vezano uz snijeg i uz led. Kad je riječ o abrazi i kilometraži, nadam se da ćemo postići cilj. Svake godine 432 preuranjene smrti u Europskoj uniji koje se mogu povezati s e, mikroplastikom, odnosno e, malim česticama nekvalitetne gume, značajno doprinose tome da takve čestitke, čestice putem mikroabrazije dospiju u okoliš e, potrošači trebaju znati koliko su trajni proizvodi koje kupuju, trebaju imati mogućnost kupiti dugotrajnije gume koje će otpuštati manju količinu mikro plastike, u ubacivanje kilometraže e, na etikete bi im omogućile da e, odaberu ekološke varijante, a isto tako smanje i troškove. Ako želimo e, kao prioritet staviti zdravlje i sigurnost naših građana te riješiti problem mikroplastike, onda je rješavanje problema mikroplastike ključno. Jedan od važnijih koraka je da se kilometraža i abrazija uvrste na ovu etiketu. Građani računaju na nas da riješimo taj problem i tijekom idućih rasprava o ovom dosjeu nadam se da ćemo se nadahnuti e, kolegama iz odbora Envi i da ćemo učiniti svoj dio koji se odnosi na zaštitu zdravlja i sigurnosti građana. Hvala. la parola kolega Količek, prego. Gospodin Količek, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Slažem se s e, nekim stalištima koje smo već čuli, međutim, treba reći da mikročestice mogu biti važne, ali sigurnost vožnje je možda još važnija, e, kao i e, otpro, otpor tača. Mislim da je to puno važnije od e, tih mikročestica. Možemo proizvesti gume koje neće otpuštati mikročestice gotovo uopće, ali će to utjecati na prijanjanje uz podlogu i možda će onda e, trenje biti manje, pa onda trebamo odlučiti što želimo od gume. Imamo 24 amandmana. Mislim da uh, se neki bavi važnim temama. Dakle, mogu li se gume koristiti uh, u različitim vremenskim uvjetima, recimo na snijegu ili ledu. Međutim, to utječe i na ponašanje na mokroj cesti, sliskoj cesti. Osim toga, dakle, koje su stvari koje treba uključiti, uvrstiti na etiketu? Možda se trebamo usredotočiti na osnovne stvari kad je riječ o tehničkim podacima. Možda možemo imati posebni popis pa i link poveznicu, pa ako netko želi saznati te tehničke informacije, mogu kliknuti na tu poveznicu i možemo dodati nove podatke kako pristižu podaci s istraživanja. Ako se guma koristi na različitim terenima, onda će imati drugačiju razinu abrazije i dugotrajnost. Naravno, puno toga ovisi o tome i da li se, o, o tome koriste li se gume na ispravan način metode testiranja se mogu razraditi, možemo dobiti podatke i, i mislim ako se stave poveznice ljudi mogu pronaći podatke na internetu, a nećemo preopteriti e-, etiketu. Mm, veselim se e, do daljnjoj suradnji između, s izvjestiteljima i ostalim izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Grazie, Patricia. Um, can I just really support what ja bih se složila s onim što je Jakob rekao. Sigurnost i zdravlje je ključno u ovoj raspravi i mi u ovom domu vjerujemo da svi radnici imaju pravo otići od kuće ujutro očekujući da će se navečer vratiti sigurni. U mom izbornom, izbornoj jedinici um, došlo je do sudora između eh, kamiona i ubijena su dva tineđera i e, vozač. Istraga je pokazala je da je starost guma na tom autobusu, a ne kamionu, bila 19 godina. Trebamo se pobrinuti za to da ljudi ne smiju zaobilaziti, odnosno koristiti rupe u zakonu i ugroziti sigurnost putnika. Dakle, kad je riječ o Dakle, molim molim vas izvjestitelji u sjeni izvjestitelju e, upućujem vas da pogledate što je napravila e, organizacija e, Tired iz Velike Britanije i Frances Molloy, majka jednog od ubijenih tineđera. Hvala, čini se da nema dodatnih javljanja za riječ, pa molim komisiju da iznese svoje mišljenje. Ispred komisije želim zahvaliti posebno uh, našem izvjestitelju na ovom izvješću i na uh, naporima koje su uložili i drugi uvaženi zastupnici. Vidimo da postoji široka podrška ovom nastojanju da se preinači ovaj zakonski akt o gumama i e, moram reći da smo mi veoma svjesni problema mikroplastike koja je posljedica te abrazije i upravo zato e, smo predložili da se to e, taj podatak na etiketu uvrsti, čim budemo mogli imati pouzdan test za utvrđivanje toga. E, moramo također paziti, moramo biti sigurni, moramo paziti na sigurnost i čim taj test bude postojao, moramo ga koristiti. Ali upravo zato smatramo da bi se dodavanje trebalo učiniti e, putem delegiranog akta. Ali naravno mi nadziramo donošenje i tih delegiranih akata. Još jedna stvar vezana za ovu sugestiju da se klase ne mijenjaju, dakle da imamo i dalje iste klase kao što je u sadašnjoj uredbi. Tu spominjemo da što se tiče e, klase za e, mokru cestu, za kišne gume, mislimo da, da nemamo tu dobru osnovu za usporedbu usklađivanje, tako da to bismo trebali malo prilagoditi kao što smo i predložili u našem prijedlogu. Što se tiče ove vanjske e, buke, e, tu zapravo imamo ovu najnižu kategoriju, ona se briše i moramo reagirati na to. Moramo promijeniti klase da bismo to uzeli u obzir. Što se tiče otpora trljanja, to nije nešto što je tako jako hitno, ali 43% modela je u gornje tri klase, tako da i dalje smo e, pri vrhu, e, pri vrhu tih e, klasa imamo najveći broj guma. I imamo onu uredbu o etiketiranju potrošnje energije iz 2007. Mnogo toga je bilo namijenjeno tome da E, kupci mogu bolje donijeti odluku, ali također i za proizvođače da e, više e, proizvoda uđe u više kategorija. Ako ih imamo previše, onda to možda nije tako dobro više. Evo, mogu vam dati ako želite neke malo više tehničke podatke, ali ako ne trebate to, onda je to to što imam za reći. Hvala, hvala na suradnju. Gospodin Castillo nije s nama, ali mislim da ćemo mu reći što se tu događa. 7. siječnja će se glasovati sljedeće godine. Imat ćemo e, opet mnogo glasovanja. Ko Ispričavam se, javljam se ponovno jer se radi o nečem općenito. Mislim da e, radimo groznu grešku vezano uz sve dosjeje. Mislim da se radi o ludosti. Dakle, e, zato što ono što mi radimo vijeće neće napraviti. Od nas se tjera da radimo sve hitno, a izvješće o kojem smo e, o kojem smo glasovali jutros, imali smo više od 4000 amandmana. Dakle, trebamo paziti. Ne smijemo e, upasti u zamku koje žele neki članovi odbora. Dakle, trebalo se probuditi prije šest mjeseci. Dakle, govorimo o gumama, treba prijanjati uz površinu, treba, želim reći, e, treba staviti, stati na loptu. Nemojmo raditi gluposti. Pa, mislim da ste u pravu. E. To jest jedna stvar e, gdje trebamo poraditi. Trebamo to razraditi na našim sastavcima koordinatora, zato što zaista ja isto osjećam da sam naprosto zatrpan na tim poslom i ne mogu zapravo e, detaljno se pozabaviti tim stvarima zbog tog pritiska pod kojim se nalazimo. I to je poruka koju moramo podijeliti sa svojim koordinatorima. Učinimo to svi mi e, i možda će onda na sljedećem e, sastanku koordinatora sa predsjednikom se moći nešto o tome reći. A sada o uspostavi Europskog instrumenta za nuklearnu sigurnost se, kojim se nadopunjuje onaj e, dokument e, o susjedstvu. Gospodin Uručev je naš e, izvjestitelj ovdje. Dragi kolege, kao prvo želim izraziti zahvalnost svim kolegama koji su predložili amandmane. I posebno na izvjestiteljima u sjeni. Fokus ovog instrumenta jest nuklearna sigurnost u trećim zemljama. Radi se o mehanizmu koji će u cijelom svijetu promicati nuklearnu sigurnost kako bi se vidjele pogreške u postojećim aranžmanima, kako bi se to pomoglo da se to ispravi, da bi se na taj način sprječavali nuklearni incidenti surađivat ćemo sa trećim zemljama, nećemo im dati e, svaku, svaki oblik podrške, nego podršku specifičnu koja se zasniva na ugovoru o Euratomu i stručnim znanjima koje imamo. Nakon plodonosne razmjene na sastanku izvjestitelja u Sjeni prošlog tjedna u Strasburu, ukazujem vam samo na sljedećih nekoliko elemenata. Kao prvo, transparentnost u odlukama koje se odnose na nuklearnu energiju a koje se donose u trećim zemljama. To je nešto što brine mnoge kolege jer oni s pravom smatraju da razina transparentnosti i otvorenosti e, vlasti u trećim zemljama što se tiče donošenja odluka o nuklearnim pitanjima nije dovoljno visoka i da ju treba poboljšati. To osobito je važno za države u susjedstvu. Iz tog razloga ja podržavam one amandmane kojima je svrha da se transparentnost iz e, uvodnih izjava prebace u e, baš glavni dio teksta. No, E, možemo imati poseban e, članak u uredbi koji će podržati taj zahtjev da postoji ta transparentnost, ali u skladu sa relevantnim zakonskim propisima i međunarodnim e, instrumentima, imajući na umu da tu postoje i neke povjerljive, odnosno osjetljive informacije. Onda kriteriji koji se odnose na suradnju na planu nuklearne sigurnosti. Predlažem kolegama da u novoj uredbi ponovno vrate dio onih sveobuhvatnih kriterija koji se odnose na mm, suradnju na planu nuklearne sigurnosti, međunarodnu suradnju, a koji postoje u uredbi koja sada je na snazi. Zato što će to pomoći da se na isti način razumiju svi ti instrumenti i da svi dionici dakle, to shvaćaju na isti način. Treće, uvjetovanost. mom mišljenju neki uvjeti koje su predložili neki od kolega koji bi se trebali primjenjivati na sve treće zemlje koje žele se okoristiti ovim našim instrumentom e, za nuklearnu sigurnost nisu dovoljno e, snažni. Kao prvo, potaknut će e, države, člani, države, treće države da traže našu pomoć da se njime okoriste. I bojim se da ako se traži poštivanje vladavine prava i ljudskih prava će isključiti mnoge potencijalne korisnike, a radi se o zemljama gdje su oba ta načela problematična. Imajmo na umu da postoji još jedan instrument, a to je instrument za e, međunarodnu suradnju u susjedstvu koji kao cilj ima upravo potporu demokratizaciji, vladavini prava i ljudskim pravima i da ovaj instrument koji se odnosi na nuklearnu sigurnost je njemu komplementaran. Također moramo osigurati dovoljno fleksibilnosti koja će omogućiti komisiji da e, vidi u kojim situacijama postoje samo određeni razlozi za zabrinutost vezano za nuklearnu sigurnost, a da se to može riješiti kroz suradnju sa trećim zemljama. Stoga je važno da se ti uvjeti e, omekšaju, ponovno razmotre i to bitno omekšaju kao što vidimo u tekstu gdje se govori o kriterijima za primjenu te suradnje na nuklearnoj sigurnosti. Ima nekoliko amandmana koji nisu povezani sa Euratomom. Financiranje prijelaza e, za zaposlenike i zajednice ako dođe do gašenja e, nuklearnih elektrana, zatim e, mjerenje radioaktivnosti na područjima u blizini nuklearnih elektrana. Dakle, to je sve dovoljno široko i naravno imamo i amandmane gdje se dovodi u pitanje pravna osnova ja sam e, zatražio od pravnih službi neslužbeno pravno mišljenje koje sam vam i prenio sa pravnog stanovišta e, ugovora o Euratomu je prava osnova za ovaj instrument i konačno u redu, tu ću stati. Hvala. Hvala, zaista ste bili vrlo iscrpni. A sada gospodin Telička. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, hvala gospodine izvjestitelju. Biću kratak i ako mi dopustite ja ću se dotaknuti samo jedne teme, no e, moram tu reći da druga rečenica kompromisnog amandmana koji smo upravo sada dobili, prošao sam e, vrlo brzo kroz to jer sam e, do kasno u noć sudjelovao u trijalogu i također sam se pripremao za glasovanje sutra, ali mislim da nakon ovog prvog čitanja sam E, tu e, dosta mm, zadovoljan i mislim da je ovaj dokument jako kvalitetan i evo naglasio nam je gospodin Ručev sedam točaka. No, ono što konkretnije se želim pozabaviti je ova tema, to su nakane nekih od kolega da tu uvedu načelo uvjetovanosti Neću sad ništa govoriti o tome da postoje ti problemi sa drugim glasovanjem vezano za ljudska prava što se pokazalo na plenarnom zasjedanju prošlog tjedna, ali mislim da ovo nije vrsta sporazuma koji sklapamo u skladu sa jednim drugim člankom gdje možemo legitimno uključiti načelo uvjetovanosti, dakle da se poštuju ljudska prava. Jer Zapravo se radi o pitanju toga da se poboljša nuklearna sigurnost u zemljama koje nisu baš daleko od Europske unije, dakle zemlje u susjedstvu, ali da se poboljša i nuklearna sigurnost e, u e, Europskoj uniji jer problemi na tom planu ne poznaju granice. I sada kada bismo uveli načelo uvjetovanosti ne bismo niti poboljšali svoju sigurnost, a ne bismo niti e, pomogli onima kojima se e, krše ljudska prava iz jednog razloga. Neki puta govorimo o državama koje ne žele ući u dublji dijalog o nuklearnoj sigurnosti, budući da se radi o temi koja je politički osjetljiva, tako da neki od njih bi mogli i po, zapravo pozdraviti tu činjenicu da mi stavljamo tako velik naglasak na ljudska prava. Tako da mislim da ovaj pristup e, izvjestitelja je pravi pristup što se tiče ovog pravnog mišljenja, ja sam to isto proletio i mislim da je ključna stvar to da uvijek se to zasniva na Eurotomu, a članak 203 je pravi pristup, dakle tu imamo opravdanje i e, mislim da zaista se možemo držati tog mišljenja e, pravne službe. E, molim vas da ju to brižljivo pročitate. I mislim da zaista možemo sada brzo krenuti izradi tih kompromisnih amandmana e, kako bi smo zaista što prije to priveli kraju. Hvala. A sada gospodin Količek, još jedan izvjestitelj u sjeni. Hvala. Drago mi je da moj kolega Uručev se pokušava fokusirati na ono što je doista važno, a ne na uvjete pod kojima e, možemo ili ne želimo surađivati sa tim zemljama. Ako govorimo o ljudskim pravima, trebamo pogledati sami sebe. Ima puno stvari unutar Europske unije koji su e, suprotni i e, načelima un i našoj povelji i tako dalje. ali imamo agenciju koja bi uvijek trebala biti tu konzultirana, a to je jedna međunarodna agencija. Dakle, to je jedna stvar koju trebamo imati na umu. Euratom je jedna stvar, a ali onda treba biti ta, ta e, vrhovno tijelo, neovisno o tome radili se o pomoći, suradnji. Dakle, to je nešto Dakle, to bi trebalo biti to vrhovno tijelo koje će nam pomoći da odlučujemo i trebamo to integrirati u svoj tekst. ako pokušamo ići tamo gdje e, Međunarodna agencija za atomsku energiju ne e, funkcionira, gdje oni ne operiraju, onda će to izgledati kao da Evropska unija pokušava nešto raditi na svoju ruku, rješavati stvari u koje svijet nije, zapravo gdje svijet ne želi to rješavati. Bilo bi lijepo da možemo ponuditi suradnju na visokoj razini našim susjednim zemljama, ali ako želimo da to njima bude privlačno, moramo razmisliti o tome kako da to učinimo. E, I zaista e, mogu e, mogu čestitati našem izvjestitelju i iznimno se slažem sa gospodinom Telečkom koji više nije ovdje. Da, no evo, mi smo čuli što ste rekli, a sada... E, mogu li vas samo prekinuti? Da, evo sada dajem riječ gospodinu Majeru. Hvala. Ja ću staviti instrument u svoj kontekst, a prije svega bih hvalio, zahvalio euro e, eurozastupnicima na obavljenom poslu jer se radi o tehničkom dosjeu i e, to je nešto e, što se odnosi na e, ovaj sektor koji je dosta uzak, ali jako važan za sigurnost. Prije svega hvala vam na prijedlozima amandmana koji su nam doista pomogli da razmislimo i e, da razmotrimo ovaj novi e, program. On je rezultat aktivnosti, aktivnosti koje su započele 90. godina nakon pada SSR-a. Isto tako nakon e, Černobila. Od tada Europska unija je odlučila pomoći susjednim zemljama, prije svega e, zemljama Bičeg saveza, da poprave svoju nuklearnu sigurnost zato što da se ne bi ponovio novi e, Černobil. I bilo je tu niz različitih instrumenata i zbog toga su različite zemlje i države članice E, odlučile zatvoriti e, određene nuklearne elektrane prve generacije jer su bile posebno opasne zato što nisu sadržavate e, primarne, nužne uvjete sigurnosti. I u tom duhu smo nastavili raditi. Od 2007. godine poteškoće s kojima smo se susreli u suradnji s Rusijom su takve da smo odlučili shvatili smo da ekspertiza iz bivšeg Sovjetskog saveza se može iskoristiti i kod drugih zemalja koje su htjele popraviti svoju sigurnost ili koje su htjele krenuti u proizvodnju nuklearne energije. Kad kažem proizvodnja nuklearne energije, e, trebam e, zapravo naglasiti da se može baviti drugim nuklearnim aktivnostima jer ne postoji samo proizvodnja električne energije, tu su isto tako istraživački reaktori i tako dalje i e, radi se o elektranama, odnosno centralama koje su e, bitno manje snažne i e, to se dakle to, to možete naći i u mnogim brojnim manje razvijenim i afričkim zemljama. Tu je puno rizika, tu je ugrožena i sigurnost, a to nije predmet instrumenta koji sada istražujemo već se odnosi e, na instrument koji doprinosi miru, koji također postoji i koji provodimo. Htio bih odgovoriti na neke komentare o pravnoj osnovi. E, vi ste to već međusobno riješili. E, ovaj instrument će se baviti isključivo ovim e, aktivnostima. Čišćenje e, lokacija, čišćenje e, zgrada i tako dalje, dekontaminacija zgrada. Dakle, to je nešto što je predmet drugih instrumenta međunarodne suradnje. I i ti instrumenti postoje da bi se obavila neka aktivnost, primjerice obnova dekomantiniranih, kontaminiranih lokacija u Aziji nakon pada Sovjetskog e, saveza. Hvala vam na e, vašim razmišljanjima o uvjetima. Naravno, to je posebno važan problem, velik problem. Ali primijetili smo da u zemljama gdje ti uvjeti e, se mogu primijeniti, to su obično zemlje koje predstavljaju najveće sigurnosne rizike Ehm, i to je pitanje sigurnosti za Europsku uniju. Evo primjer, Iran. E, instrument za nuklearnu sigurnost koji sada postoji, ehm, on se odnosi na famozni sporazum iz 2015. godine E, i Iranci kojima se prigovara da ne poštuju taj sporazum, odnosno da ne poštuju ljudska prava, oni su prihvatili e, suradnju i prihvatili su otvoriti vrata kako bi su poboljšali sigurnost svojih pogona i mislim da je to dobar primjer. S jedne strane imate i konfrontaciju, a s druge strane postoji potreba da se ide u određene zemlje da bi se popravila situacija. Naravno, to se ne sviđa uvijek svima u, ovom slučaju zemljama u susjedstvu. Isto tako, fleksibilnost. To je riječ koju sam više puta čuo. Hvala što daje, omogućujete fleksibilnost jer ona apsolutno važna u ovakvim aktivnostima. E, nuklearna tehnologija se brzo mijenja, napreduje. E, to vrijedi i za radiologiju i mi se time moramo moći prilagoditi. Sedam godina je previše. To su, to su stvari koje ne možemo predvidjeti na vrijeme, odmah. Dakle, kako će se stvari razvijati. Instrument se prije svega bavi povećanjem razine sigurnosti zemlje putem e, pružanja potpore i pomoći tijelima nadležnima za nuklearnu sigurnost. I naravno e, surađujemo sa operaterima koji su e, zaduženi za nuklearnu sigurnost, pogotovo kada tu postoji određeni problem, kao što je primjerice slučaj u Armeniji ili u zemljama E, koje se žele pridružiti Europskoj uniji, primjerice Srbija, i pomažemo im u e, vođenju takvih pogona. Hvala eurozastupnicima na e, komentarima o evaluaciji rezultata kao i za sve, jako je važno procijeniti e, učinak naših projekata. To je nešto što je jako važno i to je nešto čime se svakodnevno bavimo. Pokušavamo iznaći prave pokazatelje. Treba prije svega poznavati sadašnje stanje u zemlji i u pogonu na kojem radite i onda gledati e, može li se putem našeg projekta poboljšati razina sigurnosti pogona, osigurati sigurnosna zaštita operatera, a isto tako ocijeniti i e, kapacitet vlasti, nadležnih vlasti da ocjene rizike i da vide i zato postoji naš e, projekt. U tom smislu razmišljamo o stres testu e, i raspravi o tome da se pro, da dakle tu procjenu je li stres test dobar ili ne, tu procjenu ne vrši nužno komisija. Možda ćemo to raditi mi, možda uh, e, DG e, Energija, ali u svakom slučaju mi podržavamo nadležne vlasti u inspekcijama i u e, praćenju rezultata stres testova. A naravno surađujemo i s Međunarodnom agencijom u Beču kako bi oni obavili svoj posao, a to je inspekcija sigurnosti pogona. E, ta tema naravno e, se odnosi i na e, komentar o međunarodnoj suradnji. Da, ovaj instrument mora osigurati i suradnju sa drugim međunarodnim organizacijama. Naravno, prvo je, prva je to međunarodna organizacija u Beću, ali zatim je tu i regionalna organizacija u Središnjoj Aziji. S njima, dakle, surađujemo na regionalnom nivou. Bitno je da zemlje međusobno surađuju jer nuklearna e, sigurnost kao što ste rekli ne staje na granicama. E, radioaktivnost ne treba vizu da bi prešla granicu. Evo, to je to su komentari koje sam htio istaknuti Kad govorimo o ovom instrumentu, tu se predviđaju suradnje s drugim instrumentima, prije svega e, s instrumentom za sigurnost i stabilnost, zato što sigurnost i nuklearna zaštita je nešto što ide zajedno. Često se koriste iste tehnologije da bi se provjerila sigurnost e, pogona, E, i kako bi se okarakterizirale nuklearne čestice, odnosno tvari. Znači sigurnost, sigurnosna zaština, to su e, područja koja su vrlo bliska i e, su suradnja unutar ova dva instrumenta se odvija svakodnevno i E, mi u komisiji doista se trudimo osigurati koordinaciju istih. Evo, nadam se da sam odgovorio na puno vaših pitanja. Ako e, imate još pitanja, rado ću odgovoriti, ali znam da je ovo tehnički dosje i ispričavam se e, što sam ovako dugo govorio. Hvala. Da, dali smo vam malo više vremena zato što se zaista radi o jednoj veoma specifičnoj temi. A sada e, dajem riječ kolegi Gajevu koji je izvjestitelj u sjeni ispred SED-a. Hvala. Hvala lijepo. točno znam toliko talijanskog sam razumio da znam da ste me pitali kad sam ušao da li želim riječ, a budući da nisam znao do koje smo točke dnevnog reda došli, onda sam za svaki slučaj rekao ne, ali onda sam se sad javio za riječ jer sam shvatio o čemu govorimo. Dakle, hvala lijepo, hvala lijepo kolegi Uručevu na svemu što smo odradili na dobrim sastancima sa sjenama. Mislim da smo na pravom putu e, da postignemo dobre kompromise koji će na kraju ojačati ovaj sporazum i zapravo još više građana involvirati u ovaj sporazum. Jer vidite, moje klubu zastupnika je stvarno bitno da u ovom temeljnom pravnom tekstu na kojem se bazira čitav program, odmah ukotvimo da je u pitanju civilno korištenje nuklearne tehnologije i da se neće ni izravno ni neizravno poticati nuklearna energija, nego želimo postići djelotvornu zaštitu građana od rizika nuklearnog zračenja i želimo da se to dakle istakne i ojača i želimo pravo na informacije o nuklearnoj sigurnosti svih instalacija nuklearnih u nekoj državi. Stoga smo i u jednom našem amandmanu donijeli e, i predložili upravo redovno objavljivanje e, pregleda stanja u nuklearki. Zatim smatramo da tu smo naveli dakle još i sve ugovore koje to treba uzeti u obzir i nadamo se da će međunarodni režim za nuklearnu sigurnost biti jači, povezaniji i dosljedniji. U to se ubraja naravno i načelo neširenja nuklearne, e, nuklearne energije. E, kod kondicioniranosti na to gledamo isto onako kako je to komisija opisala. Nažalost, nismo okruženi demokracijama koje bi funkcionirale onako kako mi to svi želimo i zato mislimo da nema nikakvog smisla u sad e, dodjelu sredstava povezati sa time da su zemlje, da su to zemlje primateljice koje poštuju e, pravnu državu i na visokom su stupnju demokracije. Jer vidite, nuklearna energija prelazi preko granice a budući da smo nuklearno zračenje ako dođe do bilo kakvog incidenta, a naš cilj je zaštititi građanstvo, zaštititi naše ljude. I prema tome je potpuno svejedno šta je u toj zemlji. Jednostavno sve zemlje koje imaju nuklearne instalacije kojima treba pomoći, koje trebaju biti obnovljene ili kontrolirane, njih treba pomoći kako bi ojačali sigurnost. To je glavna ideja. Zatim bi volili katalog specifičnih mjera kao što je to u prethodnom instrumentu bilo navedeno, kao i reference o internim regulacijama o upravljanju nuklearnim instalacijama, nadzoru sigurnosti kao i navedene minimalne standarde za sigurnost istih nuklearnih instalacija i postrojenja. kolega Uručev, prego. Hvala. A sada gospodin Uručev će e, iznijeti zaključke. Pa mislim da većina onoga što je bilo problematično ili što je zahtjevalo određena razjašnjenja je već rečeno, tako da ja nemam ništa sada dodati. Na sastanku izvjestitelja u Sjeni razgovarali smo o tim nekim prijedlozima za kompromise i još jednom zahvaljujem se kolegama i Zamolit ću ih samo da malo ubrzaju e, razmatranje ovih amandmana i da se onda razjasni što je zapravo, što će zapravo, što zapravo žele zato što će se već 3. prosinca glasovati. Hvala, već ste nam dali i datum. i mislim da možemo ovo tu sada smatrati zaključenim i sad bismo možda mogli početi sa našom radionicom o Brexitu i programu Obzor Europa i o potencijalnom e, utjecaju Brexita. Imamo naše stručnjake na visokoj razini koji će nam se sada, kako ih ljubozno molim, da nam se priključe ovdje za našim stolom. Imamo sat vremena da se bavimo ovim ovom temom na našoj radionici, tako da ćemo morati dosta brzo raditi. I evo zamolit ću sada e, prvog e, govornika ili govornicu da nam se dođe obratiti. Zaista mi je drago da evo ovdje sjede tri žene. Dakle, vidimo kvalificirane stručnjakinje. Prvo ću zamoliti da nam se obrati gospođa Renhilde Föglers koja će nam nešto kratko reći o potencijalnom učinku i utjecaju Brexita na obzor Europa. Ona će dakle malo općenitije nešto reći o tome. Izvolite, molim vas. Da, pozdrav svima i hvala što ste nas pozvali ovdje da vam se obratimo i da nešto kažemo o mogućem eh, učinku Brexita eh, na program Obzor Europa. Naravno, jako je teško govoriti o Brexitu zato što ne znamo kako će se on razvijati, kakav će biti onda učinak i još teže reći ja ću nešto reći o tome kako, bi se program Obzor Europa razvijao u idealnim uvjetima, a e, dakle više kako bismo mi htjeli da se on razvija, a manje o tome što zapravo će se dogoditi e, ako dođe do Brexita. Nekoliko samo činjenica. Kao prvo, Prvo hoću ukazati na to kako se razvija ovaj globalni okoliš za istraživanja jer upravo u tom kontekstu e, će se koristiti i e, razvijat će se program Obzor Europa i vidimo, vidjet ćemo također e, kako je sve multipolarniji taj okoliš za istraživanje. E, tradicionalno je SAD tu najjači igrač, ali Kina se sve više i više tu pojavljuje. Europa je također veoma važan pol i kvantitativno i kvalitativno e, sve je bolja, ali e, situacija je manje dinamična nego u Kini koja zaista veoma brzo razvija se kao taj jedan pol i u tom multipolarnom svijetu globalnih istraživanja želimo naglasiti da e, će to imati neke e, implikacije po položaju Europe u budućnosti i također želimo ukazati na to koliko je to važno da se dakle fokusiramo na to da budemo zaista najbolji i da e, imamo vodeću ulogu da utiremo put a jedino to možemo učiniti ako možemo privući najtalentiranije ljude kako bismo mogli tu izvrsnost e, izgraditi. I dakle da privučemo e, ljude iz drugih polova. I drugi važan mehanizam koji je veoma važan za budućnost Europe u tom e, multipolarnom globalnom znanstvenom svijetu je da se aktivno uključimo u znanstvenu suradnju, da surađujemo sa najboljim, najtalentiranijim ljudima koji nisu, e, koji su posuda po svijetu. Dakle, ne samo da ih privlačimo da dođu u Europu, nego da surađujemo s njima tamo gdje su oni sada, jer na taj način se izgrađuje ta izvrsnost. Činjenica da imamo taj multipolarni globalni znanstveni svijet i ako zaista želimo imati vodeću ulogu, E, moramo biti jako otvoreni jer to je važno ne samo za to da budete izvrsni u znanstveni, nego e, to ide i izvan granica znanosti, jer ti e, zapravo industrija će ići tamo gdje postoje ti pulovi talentiranih ljudi i tamo će razvijati svoje proizvode i to će omogućiti razvoj gospodarstva. Trebamo naglasiti također dakle da imamo taj multipolarni svijet, e, potrebu da budemo otvoreni, da privlačimo talentirane ljude i da surađujemo. Kakve to ima e, implikacije za ovaj okvirni program? Dakle, koje su implikacije toga da ćemo sad imati jednog člana manje. Kako će to utjecati na izvrsnost? I evo imam nekoliko grafikona, brojki, tabela. Prvi slajd vam pokazuje kako ova nova europska geografija se razvija vidimo gdje imamo e, najbolju, najveću izvrsnost e, što se tiče znanstvenih e, rezultata. Ako pogledate gdje je Europa sa i bez Ujedinjene kraljevine, vidite da što se tiče udjela u člancima objavljenim u najboljim znanstvenim časopisima, dakle citatnost, vidite da Europa nije tako bila loša i e, skoro smo isto veliki kao i SAD. Naravno, SAD ima vodeću ulogu, ali ako pogledate kako se stvari razvijaju, kao prvo vidite ogroman skok Kine, što se tiče izvrsnosti, naravno Kina raste i drugi polovi moraju e, otvoriti joj prostora, ali uglavnom to ide na uštrb SAD-a. Uglavnom je SAD dakle e, na neki način popustio što se tiče udjela i e, omogućio Kini taj rast. No, e, dakle, ipak i dalje, to je jedna zemlja, ali ima najviši nivo izvrsnosti što se tiče publikacija. Europa je definitivno važan igrač, isto tako što se tiče izvrsnosti i uspjela je svoju, svoj položaj održati s vremenom i morala je manje prostora otvoriti nego e, SAD u svjetlu ovog porasta u Kini. Dakle, to, to govorimo o Europskoj uniji u, cijelosti. Dakle, napravila sam izračun za um, Europsku uniju i za Europsku uniju sa e, Velikom Britanijom. Velika Britanija je važan igrač, mnogo ćemo izgubiti na snazi bez Velike Britanije, ali vidimo da je to ipak jako lijepo raspoređeno, ravnomjerno raspoređeno po e, drugim e, zemljama i druge zemlje bi mogle onda zauzeti ovaj e, prostor koji se otvara odlaskom Velike Britanije. Dakle, što se tiče izvrsnosti, Europa je definitivno jedan pol, ali imamo te druge polove i e, rast Kine je definitivno nešto što treba uzeti u obzir. To bi se u budućnosti vjerojatno moglo još više e, povećati i Europa mora braniti e, svoju, svoj položaj. Važno je shvatiti kako se gradi taj položaj izvrsnosti, kako možemo osigurati da privučemo te izvanredne znanstvenike. Dva važna mehanizma koji omogućuju državama da e, održe svoju izvrsnost i da ju poboljšaju. S jedne strane, mogućnost e, da se privuku talentirani znanstvenici od asuda. Mobilnost talentiranih znanstvenika je veoma važna jer otvara put ka izvrsnosti. Evo, sad ćemo pogledati nekoliko zemalja da vidimo koliko znanstvenika su uspjeli privući iz inozemstva. Jedna od najotvorenijih zemalja je Švicarska što se tiče e, privlačenja znanstvenika i oni privlače više znanstvenika nego što ih gube i e, Velika Britanija je također dosta otvorena, Njemačka, Francuska, oni su dosta veliki i manje su otvoreni, no ipak uspijevaju privući e, ljude. Ono što je veoma važno je naglasiti je da ta otvorenost zaista pomaže da se izgradi izvrsnost. To vidite na desnoj strani Dakle, tu vidite kvalitetu tih koje ste, koje ste privukli. Dakle, oni koje privlačite moraju imati nadprosječne rezultate što se tiče izvrsnosti. Dakle, što je veća razlika, to, je, to se radi o izvrsnijim e, istraživačima. Ako pogledate SAD, SAD svugdje je, ima bolje ocjene od nas, Dakle, oni su uvijek bolji od svjetskog prosjeka, ali vidite da što se tiče istraživača koje su oni privukli, visok je taj pritok, a oni koji hoće ostati, dakle, oni su e, na samom vrhu zato što e, privlače više talentiranih ljudi i nagovaraju, uspiju ih nagovoriti da ostanu. Dakle, ako ste na vrhu, onda ljudi hoće doći i omogućuje vam da na vrhu ostanu. Znači, to je taj jedan začarani krug. Oni koji odlaze, vidimo da je mobilnost prisutna i u tom smjeru. Dakle, mobilnošću možete nadoknaditi taj odljev. E, Švicarska je izvanredna tu Vidi se da privlače talentirane znanstvenike, ali također najbolje i bitno više, bitno veći broj privlače i vidimo da što imate vrhunske ljude, to će vam vrhunski ljudi htjeti doći. Isto to vrijedi i za Veliku Britaniju. Ona je njezina izvrsnost je izgrađena upravo na sposobnošću da privlači e, te vrhunske talentirane ljude. Tako da bi Brexit mogao koštati ih dosta jer više neće biti tako otvoreni. Kina je još jedan primjer. E, tu imamo drugu sliku, e, zato što Kina također ima isto velik pritok, ali se radi o velikom broju ljudi koji se vraćaju oni su bolji od svjetskog prosjeka, ali nisu tako dobri kao oni koje je e, privukla, privukao SAD i kvalitet e, odljeva, dakle kineskih znanstvenika koji napuštaju Kinu da bi radili drugdje, je puno viša. Kina zapravo gradi svoju izvrsnost na taj način da svoje najbolje talente šalje van u nadi da će se oni u jednom momentu vratiti. U ovom momentu ona ipak najbolje ljude e, šalje van i nažalost mnogi od tih e, ljudi iz Kine idu u SAD i onda se gradi, e, stvara se taj začarani krug e, pozitive između Kine i SAD-a. To je jedno od, jedan od važnih načina da se zgradi izvrsnost, dakle ta otvorenost i sposobnost da privučete talentirane ljude jer tako možete dalje nastaviti graditi svoje vlastite talente i da ih održite na istom nivou. Još jedan e, važan e, način da se izgradi izvrsnost je mogućnost suradnje sa drugima i sa drugim talentiranim ljudima. Dakle, nije potrebno da ih privučete da dođu u vašu zemlju, nego da surađujete s njima. Dakle, međunarodna suradnja je jedan od važnih načina da se izgradi izvrsnost. Znamo da ima puno međunarodne suradnje u znanstvenom svijetu i znamo da te međunarodne suradnje su obično puno više kvalitete i e, kvaliteta znanstvenih rezultata je puno veća nego kad imamo samo e, lokalnu suradnju ili suradnju na nacionalnom nivou. Ovdje vidimo e, primjer u biomedicinskom istraživanju Francuska, Njemačka i ove brojke označavaju kvalitetu tih publikacija koje su su zajedno napisali znanstvenici. Dakle, kada surađuju vrhunski znanstvenici, oni zaista mogu e, objavljivati u vrhunskim znanstvenim publikacijama vrhunske radove. Dakle, ako hoćemo imati vodeću ulogu, ako hoćemo biti taj pol, e, moramo biti izvrsni, moramo biti otvoreni da privlačimo e, talentirane ljude i da surađujemo na međunarodnom nivou. Onda je pitanje na koji način naši instrumenti, posebno e, okvirni program, otvaraju put ka izvrsnosti. Kao prvo, ako pogledate te e, projekte, surađivačke projekte, u kojoj mjeri e, ta suradnja izlazi iz Europe, to je dosta mali broj suradnja je uglavnom unutar Europske eh, unije, nema toliko suradnje sa vanjskim eh, stranama, sa trećim stranama, to je relativno ograničeno. Imamo dosta suradnje unutar Europske eh, unije. Dakle, zaista bismo trebali nastaviti surađivati unutar Europske unije i imamo također pitanje u kontekstu Brexita ako e, Velika Britanija ode, tko zapravo surađuje i ko bi tu izašao kao gubitnik i ko bi, tko bi loše prošao kada bi Velika Britanija izašla iz tog okvira. Dakle, sada tu gledamo koje zemlje u većoj mjeri surađuju sa partnerima iz Velike Britanije. Vidimo opet E, ove jače zemlje kao što su Danska, Norveška, Nizozemska, Njemačka, Švicarska koje u velikoj mjeri surađuju sa Velikom Britanijom i onda će njima biti teže ako Velika Britanija napusti Europsku uniju. Irska, naravno, to je isto problem i sa granicom. Dakle, to će biti zemlje ne samo Velika Britanija će izgubiti zato što neće moći surađivati, nego i sa strane Europske unije to će, zemlje, to će biti zemlje koje će imati e, puno e, više, e, puno imaju jaču suradnju pa će puno više izgubiti. Dakle, kroz koju mjeru ovaj okvirni program nam omogućuje da privučemo talentirane znanstvenice kroz Europsko vijeće za istraživanje, zapravo imamo bespovratna sredstva koja se daju pojedinim e, istraživačima i omogućuje mobilnost e, i da vidimo sada u kojoj mjeri se oni mogu kretati po EU zato što svoja sredstva nose sa sobom. I ovdje samo govorimo o izvrsnosti. E, dosta zemalja je tu uspješno koristeći sredstva kroz to vijeće. Tu je Velika Britanija i e, uspjeh Velike Britanije uglavnom izgrađen na tome što oni privlače talentirane znanstvenice, tako da će ih jako, e, jako će im naškoditi to što će im sada biti puno teže da privuku e, te talentirane znanstvenike iz Europske unije. Zemlje koje šalju svoje znanstvenike u Veliku Britaniju, to su ta Italija, Njemačka, Španjolska, te zemlje će onda u određenoj mjeri imati manje mogućnosti da te svoje talentirane znanstvenike u Veliku Britaniju pa će im moći otvoriti mjesta u svojim zemljama. Vidite da je Velika Britanija zaista važan e, čvor, čvorište, važan centar, privlači e, te talentirane znanstvenike i ovo je moj posljednji slajd. Dakle, kako ja vidim implikaciju, e, implikacije Brexita za ovaj naš program e, Obzor Europa. Trebamo dakle, se fokusirati na izgradnju izvrsnosti jer ćemo ta, na taj način zadržati svoje mjesto vodeće, moramo se fokusirati i na izvrsnost i također moramo biti otvoreni, privlačiti talent. To je naravno dijelom unutar Europske unije, ali moramo također E, surađivati i sa drugim državama članicama, sa povezanim državama i sa trećim zemljama. Ono što je važno je da budemo dovoljno otvoreni da privučemo talentirane znanstvenike da surađujemo s njima neovisno o tome gdje se one nalaze jer na taj način se izgrađuje izvrsnost i ostajemo na vodećem mjestu. Hvala lijepo, gospođo profesor. Dali ste nam jedan sjajan pregled i vidjeli smo kakve će tu moguće biti posljedice Brexita, pogotovo kod e, znanstvene suradnje i e, privlačenja talenta. Sada profesorica Katrin Mas ima riječ. Ona će govoriti o očekivanim posljedicama Brexita po naš program Obzor, a posebno su u pitanju RTO-ovi takozvani, dakle, perspektive za Evropske organizacije za istraživanje i tehnologiju. Dobar dan svima. Hvala što ste nas pozvali na vaš forum. Ja predstavljam LERU, to je Liga evropskih istraživačkih sveučilišta. Mi smo mreža 23 znanstvene istraživačka sveučilišta u zemljama Evropske unije. Imamo pet članica iz Velike Britanije, dvije iz Švicarske. Ne znam da li to vidite na ovom slajdu, pa ću vam reći to su sveučilište Cambridgea, Oxforda, zatim e, Kraljevske sveučilište u Londonu, sveučilište iz zatim Ženevsko, Curiško sveučilište, ja sam to naravno e, ovdje spomenula jer e, ovo su za sad Evropska unija, ali će kasnije ostati naše pridružene članice, nadamo se. Mi smo organizacija koja djela na razvoju politika i ovdje u Briselu sudjelujemo u čitavom nizu različitih programa istraživačkih i inovacijskih, pogotovo glede obrazovanja, ali i svih ostalih sfera. Ja se upravo vraćam sa sastanka rektora na kojem su 23 rektora ovih institucija koje su objedinjene u Lizi u Dublinu prošlog tjedna sudjelovali, bili su i članovi Velike Britanije, još uvijek vrlo aktivni. Imali smo, vodili smo vrlo zanimljive rasprave, zapravo ih vodimo vrlo zanimljive rasprave o Brexitu još od 2016. To je do sad bila tema rasprava na svakom dosadašnjem sastanku eh, rektora od 2016. da vidite koliko je to važno članicama iz Velike Britanije. Sveučilišta iz Britanije žela ostati u članice Lerua i nakon odlaska Britanije iz Unije, a za nas su oni jako dobro došli potrebni partneri u našem udruženju. I naravno će ostati, oni će ostati u našoj mreži. A osim toga, oni uspostavljaju i partnerstva diljem Evropske unije sa sveučilištima unutar Unije i izvan Unije kako bi očuvali ove veze koje jako visoko cijene koje su im nužno potrebne i za ono vrijeme nakon što Britanija ode iz Unije. Prema tome da naglasim nešto, ništa se nije izmijenilo od naše prve izjave 2016 krat, dana kratko nakon objave rezultata referenduma. Naime, da mi podržavamo naše britanske članice i da ćemo podržati njihov nastavak angažmana u Europi i da ćemo činiti sve što možemo kako bi e, ponovno se ispregovarale takve veze i takva suradnja između Britanije i Evropske unije da nam omogući nastavak našeg dosadašnjeg rada i da nam omogući da naši britanski kolege ostanu aktivni u ligi. vidite, to je pitanje u situacije ako oni ostanu usko budu surađivali sa nama, to je situacija u kojoj svi dobivamo, win-win. Ako odu i ako se udalje od nas, to će biti situacija lose-lose u kojoj svi gubimo, i oni i mi. Ali nešto ranije ove godine smo u Svibnju rekli nešto nakon što je premijerka May održala svoj posebni govor u kojem je potvrdila želju Evro Britanije da ima da bude ostane usko vezana i nakon Brexita za program Obzor. Mi smo svjesni da će najveći problemi Leroy eh, bit se morati rješavati zapravo u samim sveučilištima jer će morati prekogranično raditi eh, uz otvorenu otvorene inovacije, otvorena sveučilišta koja su zaista otvorena ne samo prekogranično nego globalno gledano. I na taj način će to omogućiti i Britaniji da bude i ostane u uskoj suradnji bude ključ. Ako hoćete, ključni pokretač mnogih inovacija koje se kod nas događaju. Napokon oni su neizostavni dio našeg cijelog znanstvenog ekosustava u Europi. Prema tome, apeliramo i na Britaniju i na Europsku uniju i na vlade svih e, zemalja da upravo ovo ostanak britanskih znanstvenih institucija u programu Obzor učine jednim od e, prioriteta u, u pregovorima o našim vezama nakon Brexita, nakon što ode Britanija iz Unije. Mi znamo da je to vrlo teško sve skupa izvesti, znamo da je to teško realizirati, i sve dok se ne postigne naravno napredak u mnogim drugim područjima pregovora o Brexitu, ali kao što je malo prije profesorica Vojkeles rekla, u pitanju je mobilnost akademskog osoblja, u pitanju su istraživanja, znanstvena istraživanja koja su za nas jako bitna i koje moramo osigurati da se nastavi ono što je već počelo i što traje i da se nastavi naša suradnja i nakon Brexita. Nakon tih izjava iz lipnja, mi smo u srpnju objavili deset ključnih poruka za program Obzor Europe. Mi smo apsolutno pozdravili prijedlog Europske komisije za sljedeće programsko razdoblje obzora i dali smo komentare na nacrt, e, sad više to nije nacrt izvješća, nego izvješće Europskog parlamenta vaših zastupnika Nika i Elerta. Jedna od ključnih poruka je bila da se pojača međunarodna suradnja. Mi smo pozdravili planove Evropske komisije da to provede u programu Obzor Europe. Željeli smo nadalje i omogućiti jedno pridruženo članstvo sa obzorom za sve zemlje koje su bliske Europskoj uniji, uključujući Britaniju i Švicarsku, koji bi im dao to pridruženo članstvo pun pristup obzoru. Švicarska bi se morala moći pridružiti pod istim uvjetima kao što je to prije u prošlosti činila, a Britanija bi se trebala moći pridružiti ako neki financijski uvjeti i još neki drugi budu ispunjeni. Kako bi ove ključne poruke doista odjeknula. Mi smo dodali to i neke amandmane i u kojima smo iznijeli još detalje naših gledišta kako bi to ojačali. Također smo onda rekli da Leru nimalo ne podržava ograničavanje pristupa različitim našim programima i E, kapacitetima na samo mali broj država članica. I to me dovodi do onog što naše komunikacije koju smo 8. studenog e, ovog mjeseca dakle objavili zajedno sa 13 još drugih naših članova koji predstavljaju Evropska sveučilišta među njima i druge organizacije sveučilišta kao Unika, Cezar, Gilda, odnosno Ceh i tako dalje. Dakle, to je vrlo jedna široka fronta različitih mreža i udruženja sveučilišnih diljem Europe. Mi smo svi e, želj, mi smo i surađivali e, i željeli smo dakle da se kroz pregovore ne potkapaju oni glavni ciljevi našeg okvirnog programa. Mi naime mislimo da bi okvirni program trebao nastavljati određivati standarde izvrsnosti u Europi. I mislim da je vrlo ilustrativno ako i bivša povjerenica, kao što se to sad dogodilo, mora istupiti i reći da obzor Europe treba ostati obzor Europe i ne mi se dozvoliti da to postane isključivo jedna unutar evropska stvar koja nema veze sa obzorom i pogledom na daljinu i u budućnost. Također smo željeli e, da omogućiti pristup trećim državama ako ispunjaju sve ostale preduvjete. Mislim, ako sam točno, članak 12 je upravo odobren, izglasan od ovog odbora ITRA danas prije podne, a to se odnosi na to u vašem izvješću parlamentarnom. Dakle, neograničavanje pristupa. I sad samo još nekoliko riječi o Eh, onom kako smo zamislili rokovima kad bi se to trebalo šta događati. Mi u svemu što radimo pozivamo da bude to što prije. A naravno, to će ovisiti o političkim razmatranjima i pregovorima o Brexitu i tu ima jasno puno teških i delikatnih stvari, ali bilo bi jedno jako loše kada bi obzor krenuo prekasno. I to je donekle bio slučaj sa obzorom 2020 i to nije bilo nimalo idealno, stvarno nije bilo dobro. Mi shvaćamo da tu postoji onda jedna mogućnost prekida jednog jaza za Veliku Britaniju dok obzor ne starta i oni ne dobiju status da se mogu tome pridružiti. I mislim to je neizbježno da tu bude, dođe do jednog malog prekida što god da se dogodi u ovom idućem razdoblju Europskom parlamentu sljedećih tjedana unutar same britanske politike njihovih različitih instanci kako će to izgledati, kako će na kraju izgledati Brexit, u kojim fazama će se odvijati, kojeg tipa će biti u krajnjoj liniji. Jasno je da će tu doći do jednog prekida britanskih sveučilišta i sudjelovanja njihovog znanstvene zajednice u programu Obzor. Međutim, mi mislimo da smo sa našim objavama i svim tim poslali dobre poruke i svima objasnili koliko je bitna i uskata vezi i koliko je nužno potrebna za budućnost između britanskih istraživačkih sveučilišta učilišta i evropskih. I njihovom pristup, koliko je važan njihov pristup obzoru. Hvala lijepo. A treća govornica danas je profesorica Elizabeth Kuiper. Nadam se da sam to koliko toliko dobro izgovorila, vjerojatno nisam. Ona će govoriti o implikacijama Brexita i perspektivama za posljedicama po istraživanje koje se vodi u velikim farmaceutskim e, korporacijama, što je jedan jako važan sektor za nas u Europskoj uniji. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo. Hvala na pozivu na ovaj forum. Ja sam zaista sretna što vam mogu dati ovdje perspektivu farmaceutske industrije. Za nas je to od samog početka pregovora o Brexitu. E, mi zapravo stalno ponavljamo da mi kao predstavljamo ne samo korporacije, nego i nacionalne udruženja. Što znači da smo od samog početka bili u stalnom kontaktu s kolegama u Velikoj Britaniji. I iz farmaceutske industrije i iz eh, i stalno smo isticali koliko je bitno da ostanemo u uskoj vezi. Jer eh, nije to samo jedna ekonomsko-poslovna perspektiva koja se ubraja. Vidjeli ste sad iz medija koliki će biti troškovi za industriju kad dođe do Brexita Evo, recimo kad dođe do problem u kontekstu Brexita njihovih e, dostave lijekova koje njima treba ili onih stvari koje oni razvijaju za nas i tako dalje. Dakle, nije to bitno samo za pacijente sa, perspektive javnog zdravlja, nego smo uvijek govorili da je to i u cijelom sektoru bitno i dugoročno gledano za budućnost. Ali gospodin Barnier je rekao od samog početka e, Brexit ni u kom slučaju nije uobičajena stvar, to je potpuno nešto novo ali u svakom slučaju ćemo nastaviti sa pregovorima i sa suradnjom sa Britanijom na svim područjima, pogotovo na ovima koji se odnose i na javno zdravlje. A nama je jako stalo da naš sektor bude uključen, dakle farmaceutika i javno zdravstvo, u kompletnu deklaraciju političku o Brexitu, jer naš e, sektor je strašno specifičan tu pitanje zdravlja pacijenata i mislimo da treba naglasiti takve stvari zaista u političkoj deklaraciji, kako bi kasnije onda mogli na to nadograditi kada krenu sami detaljni pregovori o konkretnim, detaljno, precizno ocrtanim odnosima Britanije i 27 preostalih članica Europske unije. A sad da vam kažem nekoliko stvari o tome gdje smo trenutno i zašto je za nas toliko kod ključne važnosti nastaviti surađivati sa Britanijom. Mislim da je za našu industriju velika stvar koja izaziva brigu upravo ova početna točka za razvoj nekih lijekova. Ovdje imate na ovom slajdu da vidite šta mi, koliko mi u našem rd dakle našem istraživanju farmaceutici na kojem sektoru, u kojem sektoru trošimo. To su iznosi u milijardama eura. Mi trenutno govorimo o 754 tisuće ljudi u Europi koji rade u tom znanstvenom istraživanju unutar farmaceutske industrije, tako da imate otprilike dojam kako je to veliko. A sad e, imamo naravno pitanja opskrbnog lanca, koji gledamo samo opskrbni lanac kao jedan sektor za sebe, gdje imamo stalno kontakt sa svim mogućim poduzećima između britanskih i naših u Europskoj uniji, gdje se svi pripremaju za onaj najgori scenarij kako ne bude dila i ne bude ugovor, ne bude redovnog Brexita. Jer vidite, svakog mjeseca mi se isto spremamo, jer svakog mjeseca oko 45 milijuna komada lijekova dolazi iz Britanije u Europu i 37 milijuna različitih pakiranja lijekova ide iz Europe u Britaniju. Prema tome, mi moramo, dakle, a jednako tako i oni sudjeluju u našem znanstvenom razvoju koji se dijeli to, mislim, gotovo nemoguće podijeliti. Naravno, postoji i globalna perspektiva u svemu tome, jer Evropskoj uniji je jako bitno da se ti lanci opskrbe ne prekinu. I nema smisla za našu industriju da se to dogodi. Vidite, mi govorimo o ako govorimo o jednoj zemlji i EU 27 preostalih kao nečem odvojenom. Jer to se u proteklih 30, odnosno 40 godina previše spojilo i povezalo. Britan je jednostavno jedan od ključnih igrača u cijelom našem farmaceutici i našem razvoju. A ključna je zato što je 10% ukupne proizvodnje farmaceutike evropske ide na britanskom teritoriju. A, osim to, a Evropska unija pridonosi Dakle, Britanija predonosi otprilike 20% svih rezultata u ukupnom znanstvenom istraživanju farmakološkom od čitava Evropske unije. E, koliko se sjećam, mi bilo je do sada, imali smo ministre koji su se jako brinuli za to. I znali su koliko je bila Britanija onda bitna za to. I to je to bitno pitanje išlo kroz, na svim razinama, kroz sve forume Europske unije, stalno o tom raspravljalo, posebno na vijećima ministara, a posebno s obzirom na predstojeće europske izbore je to bitno naglasiti. Jer se tu stalno govori šta je bitno za Europsku uniju, za budućnost Europske unije, šta je bitno za komisiju, šta je bitno za onda treba isto naglasiti da recimo i omjer sredstava koje ulazi u znanstveno istraživanje između javnog sektora i odnosno europskog proračuna, ono koliko daju privatne korporacije, opet će se totalno poremetiti jer će nedostajati novci iz britanskih farmaceutskih korporacija i njihovi doprinosi. Zatim, čuli smo koliko je žele i koliko je bitno da britanski istraživači ostanu uključeni u programu Obzor, jer to jedino će nam pomoći da čitav naš sektor ostane globalno konkurentan. Kao što smo rekli, 20% ukupnog znanstvenog istraživanja između 2007. i 2016. je došlo iz Britanije, ono 20% od ukupnog evropskog. Zatim, Britanija ima različite institucije, znanstvene, istraživačke i druge koje podržavaju i drugo istraživanje koje se radi u Europskoj uniji, ali ne bi moglo bez ovog britanske dorade, predrade ili u svakom slučaju asistencije. Evo da vam dam samo primjer. E, Maryland Center i i drugi istraživački centri koji su poznati od Londona do Edimburga koje igraju vrlo važnu ulogu ne samo u britanskom istraživanju, nego sudjeluju u europskom istraživanju, a napokon se i sufinanciraju iz europskih sredstava. Zatim, Britanija ima i najveće javno-privatno partnerstvo u okviru kompletne farmaceutsko-medicinske industrije. I to pokazuje koliko je to bitno zadržati i koliko imamo tu jednu osjetljivu teško postići tu osjetljivo e, ravnotežu između teorije javne ruke koji ide sa sveučilištima, istraživačkim centrima i privatnih korporacija koje isto imaju svoje istraživačke centre, a napokon izazivaju vrlo često i, eduka, i profesore na fakultete. Zatim, imamo isto tako jako puno investicija koje su otišle u Britaniju su dale dobar povrat u Junkerove investicijske fondove u Europi i to isto ne smemo prekinuti. Zatim, pitanje mobilnosti znanstvenika i istraživača. Kako će to izgledati nakon e, Brexita? Fair bi bilo, pošteno bi bilo reći da puno naših korporacija koje su ponovno postale globalne korporacije u zadnje vrijeme ponovno, oni zapošljavaju ljude kako im trebaju. Mobilnost je velika znanstvenih istraživača da bi ostali svjetski konkurentni. A tu je onda opet Britanija igra jednu važnu ulogu. Stoga i nakon Brexita treba Britanija ostati blizu i treba e, usko surađivati s Europskom unijom i mobilnost, slobodno kretanje znanstvenih istraživača između Britanije i Unije ne smije nikada postati ni problematično niti upitno. Mi kao FPA, udruženje iz farmakološke industrije, podržavamo sustav koji će olakšati e, kretanje za zaposlenike i znanstvenike i studente, jer e, vidjet ćemo naravno što će na konačni dogovor donijeti, ali mi trenutno još uvijek analiziramo detaljno ovo što je do sada objavljeno jer mi znamo da prije nego što konačni dogovor bude zaključen, 80, više od 80% toga mora biti već e, u biti dogovoreno i riješeno. Ali mi sad analiziramo da vidimo šta koje će biti posljedice po našoj mobilnosti znanstvenika, po naše istraživanje. Međutim, vrlo često dolaze neke reakcije iz Britanije koje nam ne uljevaju previše nade u to. Dakle, vi kao znanstvenik ako imate mogućnost da idete u Britaniju ili u neku europsku državu, mm, onda mislimo da procedura koja je potrebna da bi dobili dozvole i počeli tamo raditi ili ponuditi svoje usluge, ne, bi vas ni u kom slučaju trebala ometati u vašoj namirniti vam oduzeti vrijeme. Stoga mislim da kako god se to razvijelo, u svakom slučaju mora biti vrlo pragmatično. Jer mi ovisimo o visoko kvalificiranom i inovativnom osoblju našim znanstvenim istraživačima. I to napokon jako bitno i za buduće generacije o kojima se moramo brinuti. Jer otprilike 16 tisuća studenata recimo iz evropskih država već je registrirano u nekim E, institucijama za visokoškolsko, postdiplomsko, postdoktorsko, postdoktorsko e, recimo edukaciju i to vam daje otprilike uvid u to koliko je bitno zadržati taj zajednički do sad dobro uhodani ekosustav i u budućnosti. Znanstveni ekosustav. Za nekoliko dana znamo da će se objaviti onaj konačni dogovor i politička izjava o povlačenju Britanije iz Unije. I stoga je jako važno da i vijeće treba razmotriti u detaljima dijelove tog dogovora, a vijeće ne smije izgubiti iz vida važnost toga da e, Britanija mora moć ostati praktički blizu obzora i mora imati pristup obzoru, mora moći sudjelovati. A vijeće će morati još o tome zapravo raspravljati o tom dijelu, ali morat će raspravljati napokon o izvješću, o ovom sjajnom izvješću koje je vaš odbor usvojio danas. Međutim, e, onda će zbog zato što ako recimo Britanija ne bude više u stanju nakon Brexita, nakon odlaska iz Unije biti nadležna voditi e, ne mnoga istraživanja koja je do sad vodila, stvari će se jako zakomplicirati. A da ne kažem da će se ta istraživanja urušiti i prekinuti. Dakle, mislimo zatim da je za globalnu konkurentnost jako bitno zadržati mobilnost naših znanstvenika i istraživača i studenata, a zatim naglašavamo da je opskrbne lance i proizvodne lance treba zadržati u onom izdanju koje smo imali do sad, jer to nije samo bitno za profit korporacija, to je najmanje nego je u pitanju javno zdravlje i zdravlje naših građana i pacijenata. Hvala lijepo, hvala vam na ovim kratkim prezentacijama i vašim zaključcima. A sada otvaramo raspravu. Neke kolegice i kolegi su se već javili za riječ kolega Nika, mi smo tako puno govorili o obzoru Europe, a dakle imate riječ pa ćemo. A, upravo je Dan Nika bio izvjestitelj za to izvješće za parlament. Prema tome imate riječ. Hvala. Prvo puno hvala našim govornicama, profesoricama. Zapravo ne bih se mogao više složiti, ne bih mogao ništa bolje, pametnije dometnuti. Apsolutno podržavam sve što ste rekli a bilo bi mi puno zapravo draže i bilo bi mi puno bolje i ugodnije da sam prije nego što smo mi završili naše izvješće mogao vidjeti vaša predavanja, vaše prezentacije. Jer vidite, što se tiče znanstvenog istraživanja, mi smo de facto tu na slijepo krenuli raditi i tek zapravo ćemo o posljedicama kolike će biti štete po znanstveno istraživanje, po mobilnost naših znanstvenika, po našu poziciju u svijetu, to ćemo moći tek post hoc, retroaktivno, de facto nakon dvije, tri godine, nakon odlaska Britanije, konkretno procijeniti. A sad je u našim rukama parlamenta da nešto napravimo, mi smo učinili, međutim sada će vidjeti britanska vlada i ostatak Evropske unije šta oni mogu učiniti. Za dva dana će naravno se odje nekoliko dana još treba da se objavi kompletna politička deklaracija. A vidite, e, kad se parlament, kad je parlament u pitanju je naša pozicija prema svemu tome. Mi smo svi klubovi zastupnika bili tu suglasni, da se ne sjećam neke druge situacije kad je to bilo. Mi smo naravno obzoru glasali. A ako a ako Britanija bude odlučila stavljajući odlazeći iz Europe i ako se odluči da prekine suradnju sa europskim institucijama koje su dio obzora, onda je pitanje do kojih razmjera, koliko, koliko štete će nastati. Pitanje je naravno pod kojim uvjetima odlaze, ali ključ je onda opet u politici. Stoga Vidite, vi kad ste ovdje, vi ste de facto kucali na otvorena vrata. Mi apsolutno dijelimo vaše mišljenje i vašu zabrinutost. E, ali pitanje je koliko mi sad na to imamo utjecaja. Naravno, mi smo se nalazili tijekom izrade ovog izvješća i tijekom našeg rada sa mnogim predstavnicima vlada i kao i sveučilišnih zajednica. I mnogi su mi govorili da će biti jako loše ako Velika Britanija ne ostane dijelom obzora. Govorili su, upozoravali kakve će biti teške posljedice za različite dijelove proizvodnje, industrije, znanstvenu zajednicu, sveučilišta i tako dalje. Ali što na kraju mi možemo učiniti u parlamentu? Mi nemamo te ovlasti e, što se nas tiče, koliko smo mi mogli, mi smo donijeli odluke, mi smo izglasali. Mi smo podržali i tražili, apelirali, izglasali da Britanija ostane dijelom obzora i nakon što se povuče iz Europske unije. Međutim, uvijek postoje ono ali. Čuo sam ja već da se govori o tome kako oni žele probrati samo ono što im odgovara, a ono što im ne odgovara to će odbiti. Međutim, mi moramo uvjeriti naše evropske partnere da to nije tako da se treba ispregovarati, ali da svakako treba Britanija ostati u tim programima obzora. Čuo sam sve što ste rekli recimo o pitanju znanstvene suradnje, o pitanju mobilnosti znanstvenika i studenata, istraživača, istraživači, liječnici, što god, doktori znanosti. Bojim se da ovdje zapravo nemamo daljnjih ovlasti. Ja ne znam točno kako idu dalje pregovori, ali mislim da trebate apelirati na druga vrata i na njihove vlade e, jer e, i na naše pregovarače i na komisiju. Ja sam razgovarao i sa Mišelom Barnijevom i više puta sa Kijom Verhofštatom. Ono što sam od njih čuo nije baš bilo jako umirujuće niti uljevalo optimizam pretjerani. To toliko da vam kažem ono što ja mislim o posljedicama Brexita po recimo konkretno našu znanstvenu suradnju. I mislim nitko u Europskom parlamentu nije imao drugo stajalište što se vidjelo. Svi isto to misle što ovdje govorimo i podržavaju de facto ovo što ste vi iznijeli. Vidjelo se na današnjem glasanju. Prema tome, nemojte gledati na obzor i na uvjete kojima mi možemo tu govoriti. Ako Kako će to izgledati, mi ćemo vidjeti u konačnoj političkoj deklaraciji, konačnom ishodu pregovora. Vrlo jasno. Mi svi cijenimo i vaše napore, ali kao što sam rekao, mi lupate na otvorena vrata. Mi smo učinili sve što smo mogli kao parlament, ali na kraju zemlja koja napušta Europsku uniju će odlučiti. A na kraju će oni odlučiti, britanska vlada, o uvjetima pod kojima odlaze i o tome da li će i ukoliko još surađivati s obzorom. A sad još nekoliko komentara o izvrsnosti. Dakle, znamo da je obzor Europe htio još i pojačati i ojačati e, naše standarde izvrsnosti, zatim učiniti ih transparentnijim i vidljivijim u društvu da se pokaže što je temelj toga, što to znači i čemu to vode, kako bi svako bolje to razumio i znao. To je vrlo bitno kako bi i projekti koji se provode bili transparentniji, bolje shvatljivi za javnost. I mislim da je to jako važan korak ovo što smo ojačali, gdje smo ojačali upravo ovu transparentnost ili barem se zalažemo za to u, procesu od postajanja izvrsnim i dodjeljivanja ocjene izvrsnosti. Zatim, ako su kriteriji vrlo jasni, onda je pitanje da li su svi sretni i zadovoljni s tim, naravno iz različitih razloga. Evo, dam sad neke primjere, jer mislim mi smatramo da bi se izvrsnost morala u svim fazama i svuda priznati. Nije bitno sada polagati pravo na izvrsnost, nego morate osigurati da su kriteriji za postizanje statusa izvrsnosti e, objektivni i da se baziraju isključivo na pravim elementima, na apsolutno objektivnom pristupu. Govorili ste nešto i o financiranju obzora. Nažalost, e, novci za obzor dolaze od poreznih obveznika u Europskoj uniji. I naravno, mi moramo njima polagati računa i objasniti kako smo potrošili taj novac i u što smo ga usmjerili, čemu smo ga, na što smo u kojem projektu alocirali. Sada je pitanje zašto bi recimo nekom malom ili srednjem poduzeću koje se smješteno bilo gdje na svijetu dali neke novce. Ali nije bitno u kojoj državi ima puno država koje čekaju u redu kako bi sudjelovale u obzoru. Jedna stvar je kad imate znanstvene institucije, sveučilišta, istraživačke centre u tom procesu suradnje. Ali sasvim je druga stvar kad dajete 50.000 eura bespovratnih sredstava nekom malom ili srednjem poduzeću. I sad, e, ljudi u parlamentu su rekli mi ne vjerujemo da je to prikladno jer oni napokon dobivaju novce od svoje države, svoje, fondove nacionalne imaju. Zatim, to su vrlo jasni kriteriji u obzoru koji štite prvenstveno financijske interese Europske unije. Dakle, morali bi biti u stanju provjeriti i dati našem Europskom revizorskom sudu adekvatne instrumente da mogu provjeriti što se s tim novcem dogodilo. Ako se ti novci za potporu malim i srednjim poduzećima raspu diljem svijeta, onda se mora izmisliti kako, kako će to uopće moći Europski revizorski sud utvrditi kad će putovat po cijelom svijetu da vidi kako je onih po 50 tisuća eura datih bespovratnih sredstava de facto utrošeno i da li je to pomoglo u bilo kojem smislu obzoru ili europskim financijskim ili bilo kakvim drugim interesima. Dakle, gotovo nemoguće će biti to utvrditi. Jer mala i srednja poduzeća diljem svijeta to jednostavno nema smisla. Nema smisla njih pod podržavati, financirati iz obzora. Drugo, mi znamo da je zaštita financijskih interesa Europske unije šta god činimo, mora biti tako učinjeno da se zajamči da će revizorski sud Europske unije to moći kasnije kontrolirati. mislim da neću sad dalje duljiti, no da vam kažem još jedan puta, ponovim, sve što ste iznijeli u prezentacijama je ono što i mi mislimo, i apsolutno podržavamo. A evo, tu su moji britanski kolege s desne i lijeve strane, pa će i oni svoje dodati. Mislim da je jednostavno situacija vrlo tužna ova do koje su nas doveli. Čuli smo glasove sveučilišta, čuli smo glasove znanstvenih institucija, istraživačkih i čuli smo koliko im je teško i kako se loše osjećaju pogotovo koliko se boje različitih teških posljedica po Britaniju. A bome čuli smo i strahove izražene u vezi teških posljedica po evropsku stranu. Koji će biti rezultat? Vidjet ćemo. Naravno, rezultati konačni, konačni rezultat pregovora će biti podnesen parlamentu na ratifikaciju i onda ide u svih 27 zemalja članica. Ali ja iskreno vjerujem da i jasno je da granice ne bi trebale spriječavati posljednje izvrsnosti za e, ljude koji su u najnepovoljnijem e, položaju. E, istraživanje o području raka, zatim istraživanje o grafinu koje je jako važno počelo u mojoj regiji, ali morate dokazati kapitalizaciju u roku sedam godina. Ono što obzor 2020 20 i obzor Europa mogu postići je osigurati dugoročna ulaganja. Moramo biti u stanju omogućiti slobodno kretanje našim znanstvenicima, dakle širom Europe, kako bismo e, uspostavili Eh, kako bi Europa postala i ostala vodeće mjesto za istraživanje u svijetu. Trebamo dati priliku najboljim ta, ta, talentima. I isto tako pohvale Denu, jer je on pomogao da eh, Britanija ostane punopravna članica eh, obzora Europa. I dobili smo potporu svih stranaka za to stajalište. Isto tako se slažem da ono što moramo učiniti je to da e, ljudi trebaju potvrditi e, odredbe sporazuma. Ako vam kažem da sam ja htjela se obratiti jednom poznatom elektroničkom mediju u Britaniji kako bi govorila o energetskim tokovima između Irske i Britanije te međusobnoj povezanosti. Znate li što se dogodilo? Uoči referenduma oni su oni su umjesto mog priloga e, objavili Ukipov prilog koji se odnosi na negiranje klimatskih promjena. Tako da doista moje pitanje nakon svega što sam rekla je koliko mislite da zapravo dobivate pažnju britanske vlade? Koliko vas slušaju? Druga Tereza nalazi se u Briselu, ona trenutno pregovara, ali ta Tereza ne može podnijeti da njezini glasači pate zbog Brexita. Puno vam hvala što ste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 i još jedna britanska kolegica e, koja želi ostanak u EU uniji se javlja. Nakon onog što je rekla Tereza i zapravo dijeli njezinu perspektivu. Vratit ću se na argument koji smo čuli o 45, odnosno 37 milijuna paketa. Ja sam čula iz druge farmaceutske kompanije prošlog tjedna da u E, u vrijeme turističkog napada tijekom koncerta Ariane Grande nije bilo dovoljno zavoja i zapravo e, ono što, ga, što je potrebno za pružanje prve pomoći e, ozlijeđenih. Bilo je tu i mnogo ozlijeđene djece. I tek kada su dopremili zračnim putem sve što je bilo potrebno, se ljudima mogla E, pružiti pomoć ozlijeđenima. A pazite, mi smo dio Europske unije i nisu se trebala e, postavljati pitanja ni na jednoj zračnoj e, luci. Dakle, trebalo se naravno učiniti sve što je bilo moguće da se spasi maksimalan broj ljudi. Da, dosta šokantno. Hvala isto tako Denu, zato što me trpi želi da se Britanija što više uključi u obzor Europa i osigura zapravo budući odnos Britanije s obzorom Europa. Den je u pravu kad je riječ o toga, kad je riječ o tome da tko je tu kriv, uzrok je u Britaniji, a ne Europskoj uniji. Crvene linije i pitanja vezana uz to iskreno se nadam da ono što bude rezultat tjednog procesa i prošireni budući okvir, da će možda uključivati, nadam se da će uključivati i istraživanja i tu se postavlja pitanje sudjelovanja u obzoru Europa u budućnosti, ali isto tako bih htjela reći neke druge stvari. Spomenuli ste scenarij bez sporazuma. u Britaniji, odnosno u britanskom parlamentu postoji jedna stvar oko koje se svi slažu, a to je da su svi protiv izlaska bez sporazuma. I to je nešto što bi čime bismo mi sami sebi naštetili, a isto tako bi tu bilo i kolateralne štete. Dakle, odrasle osobe, odraslo ponašanje će prevladati i e, neki element razuma će u toj fazi ipak se pojaviti u raspravi. Tako da e, scenarij bez porazuma se ne bi e, trebao koristiti kao sredstvo ucjene, kao što se danas čini. Mobilnost je ključno. Den je u pravu. Sloboda kretanja je ključno načelo. I u Britaniji to čak i nije tako nepo, nepopularno. Ankete su e, pokazale u Britaniji, a kad govorimo znači, o mobilnosti u okviru Europske unije, e, ankete su dakle pokazale da e, velika većina je za slobodu kretanja. To se promijenilo nakon referendima, ali nikad nije bilo niti tako loše. Možemo razmatrati razloge zašto tome je tako, ali dakle postoji ključna stvar i to se odnosi na ono što je Britanija, britanska vlada napravila e, do sada, radi se o dokidanju slobode kretanja, e, ali isto tako kad pogledamo visinu plaća, pogotovo u ovom sektoru, i govorili ste o tome, znači e, dakle ne samo vezano uz slobodu kretanja već i u pogledu imigracije, ali i u, kad govorimo o tom području visina plaća je dosta problematično pitanje u Britaniji. E, zatim čuli smo i argument koji se odnosi na EIB i pristup dugoročnom financiranju. Zaključit ću jer zatim bioznanosti, tu se slažem sa Terezom. Radi, radila, surađivala sam s brojnim takvim organizacijama i to je nešto što je doista uzajamno korisno, pogotovo u području rijetkih bolesti, ali i brojnih drugih, u brojnim drugim područjima. I da zaključim. I nadvezujem se na prethodna dva govornika. kad pogledamo današnju situaciju, um, njezin, ona je puno jasnija. Um, mislim da ponuđeni prijedlog je dovoljno dobar za našu zemlju. Mislim da izlazak bez sporazuma nije opcija i mislim da se to neće dogoditi i samim time ostanete bez opcija pa se čini da je pošteno, i kao bivša sindikalka moram reći da se ja nikad ne bi, nikad ne bi e, pristao na određeni sporazum da e, pritom prethodno ne provjerim sa članovima, svojim članovima. Pa onda je pošteno da se vlada obrati građanima i da se kaže stvari su evoluirale. Evo, ovo su činjenice pred nama, ovo je prijedlog i korektno bi bilo da vi kao glasači donesete informiranu odluku. I znam da kada smo imali prvi referendum u sveučilišnim gradovima, svi su glasali za ostanak. Glasali su tako zato što su sveučilišta mogla dopriti do svojih zajednica, barem djelomično mogli su barem objasniti o čemu se tu zapravo radi. Mislim da treba davati više informacija i to će omogućiti e, donošenje informiran, e, omogućiti donošenje informirane odluke e, koja će uzimati u obzir najbolje interese moje zemlje. Hvala. Hvala, gospođo Mudi. Sada predam riječ gospodinu Bulaku. Hvala i hvala vam na prezentacijama. Mislim da su bile zanimljive. Moram reći da slobodna Britanija izvan Europske unije se raduje suradnji s vama. Čuli smo puno toga što se odnosi o raznim projektima. Svi nas što se može sve dogoditi. Sve smo to već čuli. Kada sam e, radio u Westminsteru, tada Britanija se nije, nije ušla u eurozonu. E, tada smo čuli strahove i prijetnje da će to uništiti Britaniju, da će automobilska industrija napustiti Britaniju, da su pred nama teške godine. Nismo ušli u eurozonu, a svejedno smo doživjeli ekonomski prosperitet i dalje smo peta najveća ekonomija u svijetu. Također nam je rečeno da odmah nakon referenduma da će se dogoditi ogroman gubitak radnih mjesta, da će doći E, do hitnih proračuna, ništa se od toga nije dogodilo, zato što je to na neki način bila propaganda oni koji su bili za ostanak, koji naprosto nisu htjeli Brexit. To su politički argumenti koji su tada prevladavali, to se događa e, prije izbora referenduma, ali pokazalo se da su to krive informacije. I Evo, što se sada događa? Čuli smo dosta o logistici i o lancu nabave. Ja sam radio upravo u tom sektoru i to je uključivalo i velike elemente industrije lanca opskrbe. Znam kako funkcionira lanac opskrbe i mogu vam reći da te stvari nisu tako problematične kao e, što se predstavlja. Britanija je primjerice e, već uspostavila trgovinu s velikom, e, velikim brojem zemalja u okviru VTO-a. To nije problem. E, svi problemi će se nadići. Čak i u slučaju da nema sporazuma možemo imati paralelne sporazime sume koje će nam omogućiti da sve dobro funkcionira. Mislim da trebamo ove argumente nekako shvatiti uz dozu sumnje. Mislim da je e, da Britaniju čeka svjetla budućnost izvan Europske unije, naravno u suradnju s Europskom unijom i s ostatkom svijeta. Kolege mi kažu da su im drugi e, eurozastupnici e, pristupili, da ih stalno pitaju pa doista, da li doista e, odlazite. Međutim, i meni pristupaju euro zastupnici i rekli mi ah da barem mi možemo izaći tako da se veselim naše budućnosti izvan Europske unije i neće biti drug referenduma, budući da je prvi e, izgubljen a to je bilo naj, to su bili najveći demokratski izbori u, povijesti Britanije, ne mogu se poništiti rezultati tog referenduma. To je referendum gdje je vlada eksplicitno rekla mi ćemo implementirati rezultat, a nisu rekli organizirat ćemo drugi referend. E, ne, nisu rekli da će varati dok ne dobiju poželjen rezultat. Ako se usprotivite demokraciji, ako ne poštujete rezultate referenduma ili izbora, a što bi bilo doista sramotno, a to se događa u nekim drugim zemljama, ali to se neće dogoditi Britaniji. Veselim se budućnosti. Hvala kolegama. Pitam se bismo li mogli ne otvarati e, pitanje o, o argumentima za ostanak ili izlazak iz Unije. Dakle, Trebamo se držati teme. Gracin, izvolite. Ja sam novi ovdje i imam jedno pitanje. Prvo, doista me iznenadilo. Ja sam dakle iz Estonije. Ja sam mali konzervativni profesor i pitam se jesam li ja jedini koji je došao ovdje kako bi branio uh, tu veliku zemlju, Veliku Britaniju. Srećom nisam jedini. Kolega iza mene je rekao ono što sam ja mislio. Ali kad je riječ e, o ovoj temi, moram reći da me više zanima Europska unija nego Britanija. U ovoj dvorani, u mnogim drugima, čujem neke različite stvari. Već smo čuli da Europska unija želi da Britanija ostane. I Britanija isto želi ostati. Pa onda se pitam, kako je moguće da onda razgovaramo o Brexitu? Znam koji je uobičajeni eh, odgovor. Ma to je taj vrag, Nigel Farage koji je eh, zapravo zavarao naciju i sve njegova mm, greška. Ako je on takav demon, pa dobro. Ono što me iznenadilo je nešto drugo. Doista me iznenadilo to da je Brexit bio jedini e, jer su neke druge zemlje razmišljale na sličan način. Ja ne, dakle, pritom mislim na Italiju e, i neke druge zemlje. E, dakle, govorimo o napuštenju Sovjetskog saveza, ispričavam se Europske unije. Dakle, ne govorim ja o tome. Ja mislim da bismo trebali se pitati sljedeće. Mi, europljani, eurozastupnici, trebamo se pitati kako se to moglo dogoditi, u čemu smo mi pogriješili, što smo mi krivo napravili da je došlo do ovoga. Ali ovakvo histeriziranje, grozno što će se sad dogoditi i tako dalje, to nas neće dovesti do bolje budućnosti. Ako će postojati ljudi koji će reći evo ovdje smo pogriješili, evo možda je smo negdje pogriješili u eurozoni ili s imigracijskom politikom. Dakle, e, ako netko kaže mi smo pogriješili, onda mislim da će jednog dana se dogoditi situacija gdje nećemo više raditi te greške. Bićemo u boljoj Europskoj uniji, bit ćemo bolji prijatelji, bolje ćemo se razumjeti i tako i tako dalje. Tako da nije sada trenutak da kritiziramo ljude. Možda mi nismo dovoljno povezani s običnim ljudima, a trebali bismo biti. Možda smo previše elitisti možda možemo shvatiti samo intelektualne projekte, ali ne i stvarne potrebe ljudi. Ali ljudi na ulici, oni žele radna mjesta, boje se nekih stvari, žele kvalitetno obrazovanje. Danas smo čuli dosta o tome, ispričavam se, kada e, ste to čuli zadnji put. Pa mislim i u Britaniji isto tako tamo, dakle, ne govori se o obrazovanju, sve je nestali. A ako se intelektualno ne kritiziramo, iskreno, bez panike i ako se ne zapitamo i zaključimo, ups, pogriješili smo i to je naša greška, onda će doći do novog Brexita i to puno puta. U svakom slučaju čestitke Britancima. Tako da, puno vam hvala. Budimo samokritični. To je moja glavna poruka. Hvala svima na komentarima. Žao mi je, ja se ne radujem nekom novom Brexitu, s obzirom na zemlju iz koje dolazim. Nisam danas čula nikakve histerične rasprave, čula sam strastvene izjave i raspravu koja je povezana sa stvarnim životima ljudi. Kad govorimo o zdravstvenoj skrbi, evo to je moje mišljenje, dakle kad govorimo o toj temi, o istraživanju inovacijama, kad govorimo o tome, govorimo o potrebama ljudi, jer zdravstvena skrb je jedan od prioriteta građana. Dakle, rasprava je bila dosta specifična i mislim da su govornici Možda govornici mogu, žele reagirati na komentare i na pitanja, ali molim vas budite koncizni zato što imamo i druge točke na dnevnom redu. Hvala svima vama što ste sudjelovali i hvala vam na entuzijazmu i strasti. Započet ćemo s vama. Hvala, vrlo interesantna rasprava. Rado bih se vratila na temu utjecaja Brexita na istraživanje i Brexita općenito jer veoma je važno naglasiti ponovo vrlo je važno da budete izvrsni, da uvijek budete otvoreni i vidimo da je Brexit zaista tu situacija gdje svi gube i za e, istraživanje je veoma važno da imamo tu situaciju gdje pobjeđuju svi. I tu smo vidjeli puno brojki, analiza i svega ostaloga. Zato se slažem i sa onim što je već rečeno. Bilo bi dobro da se vratimo u vrijeme i da mm, anuliramo Brexit, to bi bilo najbolje rješenje ali znam koja su politička ograničenja ovdje u svijetlu njih. E, mi moramo na neki način pokušati umanjiti štetu od Brexita. Imajući na umu da za Evropsku uniju želimo da e, imamo zaista e, izvrsnu znanost kako bi dala doprinos društvu, a to zahtjeva otvorenost. Što se Velike Britanije, to je ista situacija. Mislim da je to važna poruka i za e, Veliku Britaniju i za njihove zastupnike ovdje. E, njihov bi prioritet trebao biti taj da i u Velikoj Britaniji ostvaruju tu izvrsnost na planu znanosti. I to bi trebalo napraviti suradnjom s Europskom unijom. Ono što je vrlo važno je slobodno kretanje ljudi. To je tako važan preduvjet da dobijete tu situaciju gdje svi pobjeđuju. Naravno, pitanje je koliko su ljudi spremni platiti za to. I također želim naglasiti da ne smijete gledati samo financijsku stranu ne smijemo imati ovu situaciju zero sam gdje ako jedni gube, drugi pobjeđuju i obrnuto, nego imamo te situacije gdje možemo svi izvući neku korist iz toga i moramo zaista nastojati iz ovog okvirnog programa izvući najveću korist, a ne najviše eura. I samo još jedna stvar, neovisno o tome kako će izgledati pregovori nakon Brexita da uđe kao mm, pridružena ili kao treća zemlja. Želim samo naglasiti otvorenost e, okvirnog programa i za treće zemlje, ne samo za Veliku Britaniju. Dakle, mi ćemo biti otvoreni i za druge pulove talenta. A sada izlazimo iz ove teme koja je e, Velika Britanija i Brexit. Hvala. Hvala što ste bili koncizni i jasni u svom odgovoru. E, hvala što ste mi ponovno dali riječ, bit ću vrlo kratka iz različitih razloga. Što znači monokorisnici? Htjela bi se vratiti na nas. Za nas je naravno vrlo jasno, vrlo važno da programi kao što je Europsko vijeće za istraživanje i druge aktivnosti se nastave. I mada ERC i mnoge druge aktivnosti pod emc om su da se daju u obliku besplatnih sredstava jednoj osobi. U većini slučajeva te stipendije, odnosno da se istraživanje ne vodi jedna osoba, nego se radi o suradnji. Ako pogledate ko dobiva te stipendije ERC-a, ta osoba ne sjedi na jednom sveučilištu u jednoj zemlji, oni obično imaju međunarodni tim kojih e, okružuje dakle, da postdoktorskih e, studenata. Dakle, trebamo to imati na umu. još jedna kratka stvar. Ja trenutno predsjedam savjetodavnom skupinom za e, program Marijsko-Dovska kiri e, u okviru obzora 2020. Mada to nije u našem mandatu, mi razmišljamo o tome kako bi obzor Europa mogao obuhvatiti i taj naš Marie Curie. Naravno, e, imamo tu puno e, poveznih točaka. To je projekt koji, se je pokretan željom za izvrsnošću, ali to nije jedino. Također, proširenje aktivnosti je veoma važno, jer radi se o tom cirkuliranju mozgova. Europa će biti jača ako ljudi mogu lakše cirkulirati unutar Europe. I kao što sam već prije rekla, tu se vraćam na to da je to da kad bi Velika Britanija bila uključena u to, to bi bila situacija u kojoj bi svi e, izvlačili iz toga korist. Hvala. Hvala. I sada naša posljednja govornica. Hvala što ste mi dali riječ. Mi smo e, zato da se do, da dođe do dogovora oko budućeg e, odnosa sa Velikom Britanijom jer sve ovo što smo sada rekli pokazuje u kojoj mjeri Velika Britanija i EU unija trebaju nastaviti surađivati. I e, mislim da su e, zastupnice Moody i tako dalje zaista lijepo rekli mi iz EU27 iz Europskog parlamenta znamo da postoji ta potreba, ali mi smo u kontaktu sa e, vladom Velike Britanije i mi smo njima ukazivali na to i naravno Brexit je jedna politička stvar e, iza e, kulisa. Ljudi pokazuju to nekako to razumijevanje, ali iza kulisa, ispred kulisa je situacija možda drukčija i naravno imamo taj problem opskrbe. Mi kao kompanije mi rješavamo taj problem e, opskrbe, opskrbih lanaca, no mi smo e, cirkularni e, biznis i nama je važno da se sve, da sve stvari koje trebamo da dobivamo na vrijeme, ali sa filozofskog stanovišta u Europskoj uniji mi govorimo o konvergenciji. Mi eh, radimo na tome već 20, 30, 40 godina. A sada eh, Velika Britanija bit će treća zemlja i sad ćemo imati situaciju divergencije. I sa globalnog stanovišta mislim da sam jasno dala do znanja da je situacija konvergencije eh, puno bolja za sve nas. Samo da vas pitam jednu stvar. Možete li biti tako ljubazni da nam pošaljete svoje PowerPoint prezentacije? Jer to bi nam bilo od velike koristi, jer eh, mogli bismo to pokazati svojim kolegama. Dakle, ne samo slajdove, nego i možda u pismenom obliku ako nam možete dati jedan sažetak eh, svojih argumenata, glavnih tema i možda tih nekih rješenja koje predlažete. Šteta da nemamo više vremena da razgovaramo o ovim aktivnostima u okviru Marije Kiri Skodlovska. Dakle, zapravo da vidimo kako možemo umanjiti taj rizik fragmentacije. Trebamo da kako više sinergije. Inače ćemo se više koncentrirati na pojedinca, a manje na sistem. To je možda još jedna od stvari kojom ćemo, ćemo se pozabaviti možda kasnije. Hvala vam svima. Slušali smo ovo što ste rekli sa velikim interesom i drago, ćemo, drago će nam biti da podijelimo ovo što ste nam vi rekli sa našim kolegama. Mentre le nostre ospiti si allontanano. Evo dok naši gosti odlaze, mislim da možda možemo se obratiti gospodinu Karniću koji nam je trebao reći nešto o tome kako teku e, trijalozi, ali umjesto njega će nam se obratiti jedan drugi zastupnik koji će nam nešto reći vezano za unutarnje tržište električnom energijom. Gospodin Zanonato. Dakle, imamo, imali smo e, drugi, odnosno četiri trijaloga i cijeli niz e, tehničkih sastanaka, postigli smo napredak i drago mi je da ćemo na kraju e, trijaloga moći reći da smo postigli uspjeh. Uvijek e, naglašavamo e, koliko je važno da se naš glas čuje i da se definira metodologija vijeće je to dovelo u pitanje. Ali imamo naravno uvijek na umu dijalektiku između parlamenta i vijeća koja e, uvijek e, zapravo se vrti oko toga koliko e, svojih ovlasti su zemlje spremne prebaciti na Europu, koliko moći su spremne dati Europi. Moramo imati naravno nacionalne planove, trebamo uspoređivati nacionalne strategije i pobrinuti se da postoji konzistentnost, međusobna suradnja i ključni e, princip e, uredbe je naravno solidarnost Imamo tu neke e, scheme za kompenzaciju među državama. Dakle, nismo još sasvim zadovoljni kompromisnim rješenjima, ali trebamo ipak e, da e, zakonski propis Europske unije budu u većoj mjeri obvezujući. I također moramo imati jasnu vezu sa planom za čistu energiju. Moramo imati regionalne koordinacijske centre koji će sudjelovati u izradi planova, tako da budemo sigurni da svi ti nacionalni i regionalni planovi budu na istom fonu. Prije sutrašnjeg trialoga nismo postigli konačni dogovor sa vijećem, ali to ćemo sigurno napraviti jer postoji taj osjećaj e, odgovornosti i zahvalan sam izvjestiteljima u Sijeni koji su mi dali veliku podršku. I gospodinu Buzeku, našem e, predsjedniku, također želim zahvaliti. Hvala. Mislim da možemo onda e, sada moći zaključiti ovu temu i čestitati gospodinu Zanonatu, a sada da čujemo gospodina Petersena koji će nam reći nešto o tome kakva je situacija u pregovorima vezano za e, Agenciju Europske unije za suradnju energetskih regulatora. Biću vrlo kratak e, jer danas na večer e, u osam počinje trijalog. Dosad smo držali već dva trijaloga. Mislim da nećemo večeras moći riješiti stvar jer će to definitivno zahtijevati barem jedan dodatni trijalog u Strasburu, ali nadamo se da ćemo danas razjasniti neke od preostalih e, stvari, preostalih članaka koji su i dalje e, nerješeni. I također ćemo morati uskladiti naše pregovore sa e, uredbom o e, tržištu električne energije, dakle moramo to uzeti u obzir. Nismo baš tako daleko došli, no eto, dakle postižemo e, napredak i nismo, nismo tako daleko došli kao što smo se nadali, ali eto, nadam se da ćemo ipak nešto postići. Hvala, puno sreće večeras. Još samo jedna posljednja tema, vrlo kratko. U pisanom obliku ćete to dobiti u svakom slučaju. Tajništvo ću vam to dostaviti. Dakle, povratne informacije vezano za našu misiju u Milanu, koja je bila 19. 20. rujna 2018. Išli smo tamo da vidimo što se događa Gledali smo projekte, imamo tamo jedan e, e, istraživački centar e, Tehnopol koji se bavi biomedicinskim i drugim bioznanostima i i naša industrijska politika i digitalna Europa i tako dalje. Te sve politike pogledali smo ili ide to u pravom smjeru. I također smo vidjeli da tamo postoji potencijal da se stvari e, dalje razvijaju. Također smo posjetili i sjedište e, Leonarda gdje se e, najmoderniji zrakoplovi helikopteri proizvode i to daje veliki tehnički prestiž Italiji i Također smo se sastali sa vlastima regije Lombardija da bi vidjeli kako se europski fondovi, europska sredstva koriste za istraživanje. I ono što mi je bilo posebno zanimljivo je jedan centar e, inovacija i e, ne znam da li je ovdje predstavnik komisije, ali moramo se povezati s njima vezano za to zato što Tamo su start-upi, tamo su mala i srednja poduzeća, sve je vrlo inovativno. I ako se među lokalnim firmama podigne ta razina svijesti da ti projekti postoje i da se mogu iskoristiti ti inkubatori koji već postoje, dakle da se, da se koriste resursi koji postoje na planu zdravstva, energetske učinkovitosti. Dakle, više od stotinu startupa tamo postoji ali meni se čini da je to zaista i dobro, dobar način da se koriste europska sredstva. Svi su bili vrlo zadovoljni, dva vrlo e, živahna dana. Nismo uopće stigli razgledati grad i sljedeći sastanak e, da, naravno, sutra u 9 ujutro. Imamo jedan zajednički sastanak eh, s eh, odborom TRAN. To je vrlo važno zato što s njima moramo glasati za neke stvari, a to će biti u dvorani 3C50, možda možete to prenijeti kolegama. No, uglavnom promijenjeno je mjesto sastanka, dobit ćete to sve informacije e Hvala.